Dear colleagues, I think Dragi kolege, možemo početi. I to počet ćemo sa točkom 7 našeg dnevnog reda, znanstveno razmatranje pitanja koja se odnose na hranu. Kao što znate, riječ je o jednom tehničkom izvješću i kao predsjedatelj i izvjestitelj predlažem odboru da se usvoji prijedlog direktive Europskog parlamenta prema e, pravilu 50 stavak 1 poslovnika. Da li se svi slažete? Možemo onda tako postupiti. Ako se netko ne slaže, molim vas da se javite i da nam objasnite. Nitko. Nitko se ne slaže. Dobro, onda možemo prihvatiti prijedlog. A sada ćemo krenuti s glasanjem, no prije nego što krenemo s glasanjem moram poželiti E, dobrodošlicu skupini posjetitelja malih, e, mladih političara iz e, Europe, iz Hrvatske. Dobrodošli na sastanak odbora Envi. I sada možemo krenuti sa glasanjem. The first point to vote it is the Prva tema o kojoj ćemo glasati je kompromis koji je dogovoren s vijećem o prijedlogu parlamenta i vijeća o praćenju, izvještavanju i provjeravanju emisija ugljikovog dioksida iz pomorskog prometa, te izmjena uredbe. Glasat ćemo elektronski. Glasanje je otvoreno.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 o prigovoru gospodina Gerbrandija i gospodina Eikauta o kakvoći goriva. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. A Glas Uh, prigovor se usvaja. A sada glasamo o usmenom uh, odgovoru, to jest usmenom pitanju za komisiju o navođenju zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Ovime smo završili s glasanjem i počinjemo sa raspravom o prijedlogu rezolucije o navođenju zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani. I stati immediately. Počet ću odmah i dati dati riječ gospodinu Lizeu, a nakon toga ćemo čuti mišljenje svih političkih klubova koji su potpisali rezoluciju. Peter, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Danas e, smijem mijenjati kolegicu Somer, koja nažalost se razbolela, a isto tako govorim i kao koordinator EPP-a. Mi smo za sad još nismo imali mogućnost nakon izbora govoriti o ovoj tematici. I zaista je tako da u našem klubu zastupnika imamo različita mišljenja. Međutim, u našem posljednjem sazivu razgovarali smo bili o mogućnosti glasovanja. Većina je bila isto vjetnog mišljenja kao i kolegica Zomer koja je sada zadužena za ovu rezoluciju da smo vrlo kritični, vrlo kritični glede same rezolucije, a upravo je pitanje koje smo upravo većinom glasova usvojili, EPP ne može e, ovo tako prihvatiti. Mislimo da je opravdano da ako e, potrošači žele saznati odakle dolazi hrana, međutim komisija u svom istraživanju utvrdila da čim postane jasno da je to i veći trošak, tada suglasnost samih potrošača vrlo brzo splašnjava. Zbog toga bi trebalo jasno i nedvosmisleno e, odrediti što se tu propisuje. Ja se slažem da se mora označiti podrijetlo e, prehrambenih proizvoda i time povećati cijena, a to je nešto što će dobrovoljno potrošači uzeti u obzir, ali da se to uvede za sva poduzeća Europske unije, to mislim da je jedno sasvim drugo pitanje. Komisija će to vjerojatno sada u svom izvješću i potvrditi. Ona je u svom izvješću govorila o riječu paradoks. Dakle, da i želimo nešto, ali nismo s druge strane spremni to platiti. No, ko koje mogućnosti postoje ako potrošači ne žele platiti veću cijenu, onda se taj novac na drugoj strani mora zaraditi. Možemo se mm, raspravljati oko marži, međutim ove cijeni o kojoj je tu riječ ili to je samo jedan mali, jedan cent o kojem je ovdje riječ, međutim iz praktičnih e, svojih iskustava to ne mogu potvrditi, pogotovo ne za mala i srednja poduzeća. E, neki dvoje oko e, podatka komisije da je to 50%, naravno da će biti troškovi veći, negdje u sredini između ove dva ekstrema. Ako kažemo da potrošač ne bi trebao platiti ovu cijenu, a mislim da to ne bi trebao, onda bi to značilo da neki drugi moraju zaraditi ovu razliku, recimo poljoprivrednici, ali već sada imamo velik pritisak na poljoprivredne proizvode i na cijene poljoprivrednih proizvoda i mislim da ovaj pritisak na cijene ne možemo dodatno povećavati zbog toga postoje realne poteškoće kako e, proizvodimo poljoprivredne proizvode, prije svega meso, E, ja govorim ovdje i o rezistenciji na antibiotike, vezano uz svjetsku zdravstvenu organizaciju. Podaci govore da 25 tisuća ljudi umira zbog toga što antibiotici ne djeluju, a to ima veze i sa poljoprivredom i sa cjenovnim pritiskom koji leži na poljoprivrednicima i na neki način ne možemo dodatno opterećivati ove poljoprivredne proizvode. Komisija isto tako kaže da ukoliko bismo donijeli odluku o označenju označivanju podrijetla mesa i poljoprivrednih proizvode da bi to bila strukturna promjena u samom sektoru. Imamo velik broj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava za koje je proporcionalno ovaj teret daleko veći zato što imaju daleko manji kapacitet proizvodnje. To je nešto što ne bismo smjeli podupreti. Poverenik Work vezano uz ovu raspravu u vijeću da ne postoji nikakva veza između podrijetla proizvoda i kakvoće kvalitete. Dakle, ne možemo nikako dokazati da li tu postoji ikakva veza. Nemamo istovjetna pravila u Europi, znači postoji potreba za dodatnom informacijom, međutim potrošač nije spreman platiti. Onaj ko želi platiti, taj već danas može platiti veću cijenu takvih proizvode. Sada govorimo o skandalu sa, dakle, konjetinom koja se dogodila i e, pitanje povezano s time. I mislim da je izuzetno loš primjer koji se ovdje povlači. To je bilo e, meso koje je označavano kao govedina, a kod govedine već imamo e, izvore i podrijetlo i certificiranje, međutim ovaj skandal sa E, mesom je bio na neki način takav zbog toga što nisu provedene sve kontrole, sve mjere. Ester de Lange nam je to spomenulo i degrilo koji ćemo i dalje pratiti sa javnim e, provjerama i kontrolama to izvješće smo bili usvojili. Ako govorimo o prerađenim proizvodima, ako govorimo o konjetini u lazanjama, a to zaista je preko različitih država članica je slana roba amo tamo i završila u lazanjama na kojem je pisalo zapravo da se je riječ o govedini. Kome bi bilo pomoglo da je na lazanjama pisalo govedina, a podrijetlo Rumunjska ili Irska, i dalje bi to bila konjetina. To je zaista loš primjer i mislim da dodatna zahtjeve za dodatnom regulacijom ovdje nisu na mjestu. Možda ćemo i mi u našem klubu zastupnika biti spremni za kompromis jer nismo svi istovjetnog mišljenja, međutim moram naglasiti da smo u posljednje vrijeme zaista često razgovarali o ovom pitanju i e, bili smo na neki način na tragu e, mišljenja Renate Zomr. Ja pozdravljam izričito da ukoliko poduzeća dobrovoljno žele označiti podrijetlo, međutim regulativu za svih 28 država članica i za sva poduzeća. Mnogi od nas dobivaju bolove u trbuhu kada to čuju i ne možemo se prikloniti ovakvom mišljenju. Hvala vam. Hvala. A sada riječ dajem gospođi Vilmot. Hvala vam predsjedniče. Moramo ovo staviti u kontekst. Ovim, ovom se temom bavimo već više od pet godina i iznenađena sam komentarima gospodina Lizea Vidim da čita iz e, popisa gospođe Somera, ne govori svoje stavove. Zato što je stav parlamenta bio jasan. Parlament je glasao za ovo označavanje. Svaki puta kada smo imali ovu raspravu, uvijek je većina bila za to da se označava e, zemlja podrijetla mesa u prerađenim proizvodima. Tako da e, čudno mi je da gospodin Lise govorili suprotno, ako sam dobro shvatila. Dakle, navođenje zemlje porijekla je vrlo bitno i zbog e, pitanja dobrobiti životinja, zbog pitanja zaštite okoliša i drago mi je da e, sada imamo to pravilo koje vrijedi za svo svježe meso i potrošači žele znati, imaju pravo znati odakle meso u e, prerađenim proizvodima dolazi. I u principu istraživanja su pokazala da preko 90% potrošača želi imati tu informaciju. Tako da ja sam vrlo razočarana izvještajem komisije koji tvrdi da iako potrošači žele ovo označavanje, trošak je preveliki. No trošak kojeg je iznijela komisija je bio visok zato što se a, e, komisija oslonila na samo izvješćivanje od strane industrije. Pa što su očekivali? Mislim da bismo ipak se trebali oslanjati na neke malo neovisnije izvore. Na primjer, udruge za zaštitu potrošača u e, Francuskoj pokazuju da trošak navođenja zemlje porijekla na lazanjama košta manje od jednog centa. Tako da ti troškovi jesu niski i ne samo to, već e, brojni proizvođači već e, dobrovoljno primjenjuju pravila i navode zemlju porijekla mesa. Tako da to sigurno nije tako skupo jer oni to ne bi učinili. A što se tiče poljoprivrednika, oni su e, jedni od najvećih e, lobista koji žele ovakvo pravilo. Tako da nije istina kad kažete da poljoprivrednici, to jest uzgajivači, to ne žele. Nakon dvije godine od skandala s konjetinom, građani očekuju europske zakone da budu transparentniji. Nije prihvatljivo da se još uvijek raspravlja oko ovog pitanja. Tako da možemo li dogovoriti konsenzus svih političkih klubova, a i znam da imamo i podršku nekih zastupnika iz Pučana. Potrošači moraju znati što je u hrani koju kupuju i mi ćemo se nastaviti boriti da oni imaju te informacije. Želim znati čega se industrija boji. I oni bi također trebali pozdraviti ovakve napore u postizanju e, transparentnosti. Recimo sandvič s piletinom e, koji se prodaju u Ujedinjenoj kraljevini i na njemu piše da je proizveden u Ujedinjenoj kraljevini, a piletina dolazi iz Tajlanda, pa to nije baš transparentno. Stoga ovakva pravila moramo uvesti što prije je moguće. E, posljednja komisija nije bila vrlo aktivna u ovom području, ja se nadam da će novi saziv komisije biti malo proaktivni e, proaktivniji po tom pitanju. Hvala. A sada gospođa Gerling u ime ICR-a. Hvala vam. Ja zapravo, nakon ovoga što je rekla Glenis, nemam više puno što dodati. E, dakle, skandal s konjetinom je zapravo bio prijevara. I naravno prijevare se ne, mogu, ne smiju događati, ali potrošače moramo uvjeriti, to jest moramo e, im vratiti povjerenje, a navođenje e, zemlje porijetla je pitanje koje doista moramo progurati. I još bih jednom htjela reći da je komisija preuzela ovo, ovu obvezu još za vrijeme proteklog saziva. Trebalo je jako puno vremena i u parlamentu je ova tema jako dugo zapela i e, ja isto tako moram reći da me sada ovaj najnoviji e, izvještaj razočarao. I sada onim zastupnicima koji se razmišljaju hoće li ovo podržati ili ne, da pogledaju pred kraj rezolucije gdje se govori o uvođenju zakonodavstva. Za vrijeme tog procesa bismo imali priliku detaljno analizirati procjenu učinka E, analizirati procjenu učinka na troškove, na lanac dobave. Sve, svi će ti elementi biti e, dio, neće biti ignorirani, a rezolucija ne daje ovom e, odboru priliku da to učini. Thank you very much. And now, Hvala. A sada uh, gospođa Jatermahi. Hvala vam. Da, moje ime je stvarno komplicirano. Najprije želim reći da sam jako sretna da smo napokon mogli glasati o ovoj temi i da smo uh, usvojili. No, što se tiče sada ove današnje rasprave, najprije želim reći da možemo govoriti o troškovima i naravno o tome moramo razgovarati. Ali, na primjer u Finskoj je jedna e, tvrtka rekla da su troškovi daleko niži od e, jednog centa. Tako da zapravo ne znamo koji su realni troškovi. Vi ste nam ovdje predstavili neke druge brojke. No, ako gledate na ovo sa stajališta potrošača, oni moraju, imaju pravo znati, moraju imati povjerenja, a mi moramo, e, mi svi kao potrošači moramo imati dovoljno informacija o hrani koju, kojom se hranimo. Naravno, možda nisu svi zainteresirani za to i ne postoji tema za koju su apsolutno svi zainteresirani, to je također istina. Zatim tu je i pitanje natjecanja. E, tvrtke to koriste kao faktor natjecanja i oni će vrlo jasno, te će tvrtke vrlo jasno u svojim e, oznakama e, navesti podatke o farmama koje sudjeluju. I moramo reći da postoji toliko e, različitih e, lanaca, tako da jednostavno moramo nešto učiniti po pitanju transparentnosti. Jedan dio proizvoda se proizvodi u jednoj zemlji, drugi dio proizvoda u drugoj zemlji i e, to je današnja realnost, ali tu realnost moramo onda i reći našim potrošačima. To naravno podrazumijeva i svakakve troškove. I ako razmišljamo da danas građani znaju da odak, odakle im hrana dolazi, a s obzirom na to da smo imali nedavno skandale i to posebite zato što se znaje, znaju i koji su to lanci i koje su zemlje podrijetla, to, to meso možemo pronaći i zaustaviti. I sada, da li moramo razgovarati o toj promjeni? jer e, tvrtke imaju tu informaciju i moraju je podijeliti sa potrošačima. Zatim ovdje govorimo i o prehrambenoj industriji koja se protivi tome. Mislim da tu smo otišli malo previše daleko. Mislim da i u industriji postoje dva različita stava, kao, baš kao i u parlamentu. Kad govorimo o malim i srednjim poduzećima i da bi se oni protivili ovakvom pravilu zato što bi im to povisilo troškove, no ja sam od malih i srednjih poduzeća e, čula upravo suprotno. Oni su upravo za ovakvo pravilo, a veliki proizvođači su protiv ovog prijedloga i to je posve razumljivo zato što u slučaju velikih proizvođača meso dolazi iz, sa različitih strana, a u slučaju malih i srednjih poduzeća oni svoje dobavljače uglavnom imaju iz e, jednog područja, iz jedne, e, dakle uvijek imaju istu, vjer, isti, istu skupinu dobavljača. Nadam se da ćemo napredovati. Ovoga puta moj se klub zastupnika e, jednoglasno slaže i jako smo puno razgovarali o točki broj 8, o troškovima. Stoga pretpostavljam da će ova točka 8 biti vrlo relevantna u nastavku pregovora. Zašto e, se spominje samo jedna studija? Kada se možemo zapravo pozvati na stvaran život. Možemo e, razgovarati sa tvrtkama koje navode te podatke. A s druge strane, ako komisija provede studiju, možda će u procjen, procjenu učinka na trošak, možda, možda možemo vidjeti što će reći parlament prije toga. Hvala vam. Hvala, sada riječ ima gospođa Bojlan. Hvala vam predsjedniče. Pozdravljam činjenicu da se ova tema vratila na naš stol i nakon prijevare sa konjetinom svima nam je postalo to jasno koliko je složen e, lanac proizvodnje hrane. I to je imalo negativan utjecaj na povjerenje potrošača. Mi smo u Irskoj također imali probleme sa dioksinima. E, kada je došlo do toga da irske kobasice zapravo nisu bile irske. Istraživanje u, Irskoj je pokazalo da 95% e, potrošača želi imati informacije odakle im dolazi e, hrana i smatram da komisija ne može e, ignorirati ovaj vrlo jasan zahtjev. Što se tiče troškova, u Irskoj smo vidjeli da u oba slučaja E, da e, zapravo potrošači se sve više e, okreću onim tvrtkama koje navode zemlje porijekla prema dobrovoljnoj schemi zato što jednostavno ne vjeruju proizvodima koji se prodaju u, u, u supermarketima tako da u interesu je proizvođača da navode zemlju porijekla tako da ovo je prilika za parlament da pozove komisiju da ne ignorira ovu temu te da da zakonodavni prijedlog kako bismo mogli povratiti povjerenje naših potrošača. Hvala vam. Grazie, adesso il collega Taylor. Hvala, a sada kolega Taylor. Thank you, Chair. Thank you very much. Um, well, as, uh, as... Hvala, predsjedniče. Od travnja sljedeće godine potrošači će znati kada kupuju uh, svinjetinu, piletinu ili govedinu gdje je životinja uzgojena i zaklana. Ako kupe e, dakle mesnu pitu ili ili medaljone od piletine, onda neće znati kako je to moguće. Od unije neprestano slušamo da 90 posto evropljana želi znati o porijeklu svog mesa i žele te informacije pronaći na oznaci bez obzira na to je li meso svježe ili se samo koristi kao sastojak e, prerađene hrane e, oznaka e, da meso dolazi iz europske unije jednostavno nije dovoljno podaci o tome gdje je životinja e, rođena, uzgajana i zaklana. To su očekivanja naših e, potrošača. Što se tiče svježeg mesa, oni znaju, e, potrošači žele znati cjelokupni put životinje, dakle od farme do stola. Izvještaj komisije tvrdi da iako su potrošači zainteresirani za podatke, nisu voljni platiti veću cijenu koju je E, procijenila komisija da bi zapravo e, porasla zbog obvezatnog navođenja zemlje porijekla. Komisija tvrdi da bi troškovi porasli za 50%, pa ja to ne vjerujem. 50% veća cijena mesa, samo zbog toga što e, je navedena zemlja porijekla, pa ne znam baš. I doista me zanima na koji način, što komisija misli na koji način se to može dodatno još analizirati. Što se tiče skandala sa konjetinom, time što je rasvjetljeno koliko je kompliciran današnji lanac opskrbe hranom. Dakle, taj skandal e, samo još urušio povjerenje e, naših građana koji straže sve više informacija o tome odakle dolazi njihova e, hrana. Obavezno navođenje zemlje porijekla za meso u prerađenim proizvodima bi ipak omogućilo potrošačima da znaju što kupuju, a proizvođačima da budu odgovorni za ono što prodaju. Tako da ovako pravilo mislim da bi koristilo i potrošačima i proizvođačima i komisija ne može ignorirati veliku većinu potrošača koji jednostavno žele dobiti tu informaciju. I sada mora nakon ovog izvještaja uslijediti zakonodavni prijedlog u kojem će definirati da je navođenje zemlje porijekla e, mesa u prerađenoj hrani obavezno. Hvala, a sada gospođa Hevi. Hvala. E, govorit ću u ime kolege Pedičinija koji je supotpisao e, ovo usmeno pitanje zato što smatramo da potrošači moraju biti jasno, transparentno e, informirani o e, hrani koju konzumiraju. transparentne informacije za potrošače i sigurnost hrane su ključni. Sljedivost mesa kroz označavanje svih sastojaka može dovesti do tog cilja. Hvala vam. Hvala vam, a sada gospođa Rivasi. Zahvaljujem, gospodine predsjedatelju. Ovo je vrlo interesantna tema koja zapravo nas dovodi da se zapitamo zbog čega smo mi u Europskoj uniji. Zbog toga što u Europskoj uniji potrošač treba biti kralj koji ima pravo na informaciju e, koja je jasna a to je informacija koja će nam omogućiti sljedivost, a sljedivost nam je omogućena samo kroz označavanja kako na E, svježem mesu, tako i na e, prerađenim proizvodima. Kao što znate, u Francuskoj je također bio prisutan skandal e, konjskog mesa. To je za nas bio strašan skandal. Mafija koja je kupovala meso u Mađarskoj, zatim je uvozila u Nizozemsku, iz Nizozemske u Francusku i tako dalje. Tako da je sasvim jasno da potrošač želi znati odakle dolazi meso iz proizvoda koje jede mi svi kao potrošači želimo znati da li je to meso iz Francuske, Rumunske, Ukrajine ili Kine. Zato je označavanje bitno. Bitno je također koristiti lokalne proizvode. Zato smatram da je sljedivost ključna, naročito kada govorimo o prerađenom mesu. Pogledajte kobasice, na primjer u kobasice stavljamo svakojako meso. Zapravo ne znamo ni koje je porijeklo tog mesa. Ako želimo omogućiti potrošačima da znaju ono što jedu, onda i moramo pružiti tu informaciju. A što se tiče troškova, pa ovo što je komisija rekla je smiješno. Gdje ste vi pronašli te brojke? Do 50% povećanja, pa to stvarno nema smisla. Naravno da su to informacije koje ste dobili od prerađivačkih industrija, zato što oni naravno žele žele prikriti informaciju i ne žele reći potrošačima što oni jedu. Oni su zapravo odgovorni za lošu prehranu potrošača. Mi želimo poboljšati informaciju koju pružamo pred potrošačima. Zato je potrebno novo zakonodavstvo. Vi ćete biti krivi ukoliko e, potrošači budu i dalje odbacivali Europu i europske vrijednosti, jer Europa je dužna pružiti potrošačima transparentne informacije. Hvala a sada podpredsjednik. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Sjetite se, 39. za vrijeme saslušanja gospodina Andriju Kitisa, koji je novi povjerenik za e, zdravlje i sigurnost hrane, je ovdje pred nama svima jasno rekao da će se vratiti na pitanje označavanja E, označavanja prerađenih proizvoda jer potrošači zaista žele znati odakle dolazi meso koje oni jedu. I u ovoj deklaraciji zapravo sve je već rečeno, zar ne? Ispričavam se, ali izgleda da imamo nekih e, problema, tehničkih problema s Možemo nastaviti u redu. Dakle, kao što sam rekao, povjerenik je ovdje pred ovim odborom sve sasvim jasno rekao. Već 39. je rekao da se treba zakonski urediti pitanje navođenja zemlje podrijetla mesa, mesa u prerađenoj hrani. I to je rekao pred svima nama i pred vama gospodine Lize koji ste govorili malo čas. Ne znam kako vi to niste čuli tada a i mislim da zna, da je znatno imati na umu tu mapu puta o kojoj je govorio povjerenik zadužen za zdravlje. E, neću se sada vraćati na sve ono što se tiče svježeg mesa, ali jasno je da i svježe meso treba biti jasno označeno. Ne smijemo nikako više se naći u situaciji gdje ćemo ponovno imati neki skandal sa hranom. 90% potrošača želi znati odakle dolazi meso koje e, jedu i e, udruga potrošača Europske unije sprovela anketu u kojoj je to potvrđeno. Europska komisija zato mora jako brzo predati nam zakonodavni predlog, a u tom predlogu moramo imati odredbe koje će jamčiti transparentnost prehrambenog lanca i tražit će od, od prehrambene industrije da označava sve proizvode. Radi se o novom E, načinu sprječavanja budućih e, prijevara i to je ono što traže naši potrošači i to je ono što mi tražimo od komisije i zbog toga inzistiram na ovome. Europska komisija je na neki način rezervirana što se tiče obvezatnog e, označavanja i navodi visoke troškove za to, ali evo i drugi govornici su to rekli prije mene, ti troškovi su zaista pretjerani sustav e, sljedivosti za goveđe meso koji je sada u funkciji je zaista dobar i funkcionira. Naročito moram ovdje spomenuti e, dobrovoljno označavanje e, podrijetlo mesa na prerađenoj hrani. Po najnovijim studijama to dobrovoljno označavanje zapravo nije uspjelo. Samo 48% zamrznutih proizvoda, 29 proizvoda iz konzera i 20 1% e, proizvoda u kutijama su proizvodi koji su označeni na temelju ovog dobrovolnog označavanja. A to nije dovoljno za ukazivanje e, povjerenja prehrambenoj industriji od strane potrošača. Ukoliko želimo zaštititi naše potrošače, potrebno nam je zakonodavstvo za to. Zato vas molim da usvojite velikom većinom ovu rezoluciju. Hvala. A sada predajem riječ kolegi, gospodinu Saniju. se, pano, rajatu Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ova tematika o kojoj je riječ eh, zaista je višeslojna, postoje velik broj mišljenja, a i zaista bismo trebali biti poučni u tom planu i gledati cijelu Europu. Ja zastupam kao parlamentarac, pokušavam e, podržati težnje građana, a to je zadatak svih nas ovdje. E, naravno, postoje tehnički pokazatelji na koje možemo gledati i u koje se možemo pouzdati. Postoje proizvođači prehrambenih proizvoda koji kao takvi kada navode sastojke, tada navode ujedno i podrijetlo samih e, sastojaka, a i tvrde da time proizvod biva skuplji za 50%. Međutim, onda zaista ne bi se više moglo dodavati jeftino meso koje dolazi iz koje kakvih sumnjivih izvora. I ukoliko više ne možemo miješati takvo meso sa sumnjivim podrijetlom, onda će naravno i sam konačni proizvod biti skuplje. U velikom broju naših trgovina može se dobiti e, i meso čije cijena po kili nije veća od 3 eura. Dakle, podrijetlo tog mesa je zaista dvojben. Kratko je jasno rečeno, ako bismo sada uveli obvezujuće oznake i E, navođenje zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani, tada bi to značilo da mnogi proizvođači koji sada varaju kupce jer imaju loše proizvode sa lošim sastojcima, oni će zaista biti u velikim poteškoćama. Oni koji nude kvalitetu, naravno da će profitirati od ovakvih odredaba i ovakvog zakonskog rješenja, jer zaista su to proizvođači koji se ne moraju sramiti svojih e, sastojaka i svojih proizvoda. Mađarska podupire ovu inicijativu zato što je to i važan znak e, koji želimo uputiti prema industriji moramo pokazati i moramo isto tako naznačiti da se ne može lobističkim djelovanjem dovodimo do e, određenih nesigurnosti u sektoru i da spriječimo bilo koje e, inicijative koje bi bile usmjerene protiv proizvođača. Sljedeće pitanje, što je to jeftin proizvod? Dolazim iz Mađarske, kao što znate, a što se tiče mesnih prerađevina i mesa, imamo porez na dodanu vrijednost 27% je stopa u Mađarskoj za meso i mesne prerađevine. Ako Europska unija treba biti zabrinuta oko nečeg onda upravo zbog ovoga ne da li je nešto skupo ili jeftino. Zaista je sramotno da je PDV tako visoka, a još e, se razmatra e, e, zakonski prilog da se poveća PDV sa 27 na 33% za daljnjih 5 postotnih poena. Zaista dobri proizvodi sa sigurnim podrijetlom morali bi biti povoljni i prihvatljivi za sve europske građane. Hvala. Ovime smo zatvorili krug kolega koji su se javili za riječ. Komisiji je postavljeno jako puno pitanja, tako da dajem sada riječ gospodinu Matiju Dakisu iz komisije, koji će nam dati e, odgovore. Veliko nam je zadovoljstvo biti ovdje i slušati ovu raspravu. Komisija je ispunila svoju zakonsku obvezu predavanja izvješća i kao što se kao što znate, to je bio ishod kompromisna i izvješće smo predali kada smo raspravljali o uredbi o zaštiti potrošača. Mi smo izvješće predali, radi se o izvješću koje sadrži određene činjenice i očekivali smo, kao što je to sada i slučaj, da će to dovesti do ovakve rasprave. Bilo je dosta javljanja za riječ i želim iskoristiti ovu priliku da pojasnim određene stvari i pokušam odgovoriti na neka od postavljenih pitanja naročito vezano uz troškove i uz brojke koje je komisija navela u izvješću. Komisija je radila studije vezano uz ovo pitanje i ovim studijama se raspravljalo u našim radnim skupinama zajedno sa svim poslovnim subjektima e, i potrošačima i drugim zainteresiranim stranama i rezultat ovih e, rasprava se može vidjeti u našem konačnom izvješću. Ta radna skupina je, kao što sam rekao, sastojala se od raznih zainteresiranih strana. Postavljeno je pitanje vezano uz troškove koji se navode u izvješću komisije. Komisija je samo prenijela informacije koje je pronašla u drugim izvješćima koja su napravljena na ovu temu. Želim samo napomenuti da postoje materijalne razlike između dva izvješća. Izvješće komisije je izvješće u kojem je napravljen pregled tržišta i utjecaj ovakvog zakonodavstva na tržište cijele Europske unije. Stoga smo uzeli u obzir i utjecaj ukoliko bi se primjenjivalo obvezatno označavanje podrijetla mesa i također smo uzeli u obzir širok niz proizvoda koji sadrže meso, dakle od onih najjednostavnijih proizvoda pa sve do najsofisticiranijih. Kada već govorim o ovim izvješćima i razlikama među izvješćima, moram napomenuti da je izvješće koje se usredotočilo na goveđe meso također govorilo i o dobrovoljnom e, označavanju podrijetla mesa. Dakle, tu zaista e, samim tim postoje ogromne razlike, naročito kada želimo procijeniti troškove e, tog sustava dobrovoljnog označavanja, jer u tom sustavu svi oni koji žele označavati podrijetlo mesa su spremni platiti i cijenu za to. Gospodine predsjedatelju, što se tiče ovih troškova kojima se govori u izvješću, moram napomenuti da se tu radi o operativnim troškovima koji iznose od 15 do 20 ovisno o proizvodu ali tu se ne radi o e, povećanju cijena konačne cijene proizvoda. Radi se samo o operativnim troškovima, a postoje dodatni administrativni troškovi između 8 do 10% e, proizvodne cijene. I moramo upozoriti javne vlasti da bi i kod njih i za njih to značilo povećanje od 8 do 10%. Nisam sigurna da su ove brojke brojke koje možemo lako porediti, ali istovremeno odbacujemo sve te optužbe da smo tek tako naveli ove brojke. Sve je to utemeljeno. Isto tako, naravno da postoji želja potrošača za označavanjem podrijetla mesa. To je točno, 90% potrošača se izjasnilo za označavanje podrijetla mesa. No, ako ih pitate žele li u tom slučaju više platiti, u nekim slučajevima e, čak do 10% više određeni proizvod, onda vidite da želja potrošača za e, obvezatnim označavanjem spada na 60 do 70%. Nadam se da ćete uzeti u obzir sve ove brojke i mi ćemo uzeti u obzir sve ono što je rečeno za vrijeme ove rasprave i poruka koja je poslata iz ove prostorije je sasvim e, E, jasna i glasna. Mi nismo još e, odlučili na koji način ćemo dalje djelovati. Mi također moramo imati raspravu sa državama članicama. Stoga danas e, zaista nisam u poziciji dati vam bilo koje daljnje smjernice u ime komisije. Hvala. Grazie. Hvala. A sada vam moram dati rokove. Gospođo Vilmor. Hvala. Ja samo želim komisiji reći sljedeće. Čak i uz te vaše brojke koje mi se čine prilično e, nestabilne, potrošači ipak žele označavanje. Čak i ovi troškovi koje ste vi govorili, 60-70% potrošača bi htjelo obvezatno označavanje čak i ukoliko bi morali plaćati proizvode skuplje. I mislim da je to zaista značajno i da biste to trebali ozbiljno uzeti u obzir. Hvala vam na ovom pojašnjenju. Ne znam da li e, predstavnik komisije želi nešto dodati. Pa evo, možda me niste shvatili, ali nisam rekao da bi čak i uz povećanje 60 do 70% ljudi htjelo platiti. Što je trošak veći, to je želja potrošača manja. Za 80, odnosno do 80% potrošača koji ne žele platiti. Va bene, adesso uh le Dobro, a sada rokovi. Rok za podnošenje amandmana je 17. prosinca u e, podne. U odboru Envi ćemo glasati 21. siječnja. A na plenarnoj ćemo biti e, dakle, u veljači 2015. I prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To su zapravo sljedeće točke zato što točke od 13 do 18 se odnose na razrišnicu. Kao što svi znate, postupak davanja razrišnice je zadnji element e, postupka. Nakon što su sredstva iskorištena i nakon što je korištenje sredstava provjereno. Ako sve urede, razrješnica se daje komisije, komisiji i ostalim institucijama za dakle, određenu financijsku godinu. Mi smo kao odbor ENVI odlučili pripremiti mišljenja na dakle, proračun komisije te na pet agencija čije su e, djelatnosti usko povezane sa nadležnostima našeg odbora. Provjerili smo razinu provedbe proračuna i moramo reći da da je e, dakle to vrlo visoko i da je još i raslo tokom vremena, a još smo i analizirali probleme koji su se pojavili proteklih godina u slučaju nekih agencija i prije nego što, dakle prije nego što se može dati razrješnica. Tako da idemo sada samo na kratak prikaz. Dakle, komisije i različitih e, agencija koje spadaju pod e, nadležnost odbora en Envi. Počet ću sa razrješnicom za izvršenje proračuna za 2013. izvršne agencije. U ovom slučaju stupanj korištenja za različita područja smo analizirali. Analizirali smo to naravno s obzirom na e, dakle, podatke iz opće uprave za zaštitu okoliša E, zatim opće uprave za sigurnost i opće uprave za sigurnost hrane. Što se tiče e, opće uprave, dakle Envi, e, bilo je dakle 99 posto što se tiče odobrena sredstava za plaćanja, a 95,24 kad se govori o sredstvima za plaćanje. Razina izvršenja za koju možemo reći da je zadovoljavajuća. a možemo isto tako reći da smo zadovoljni e, s ovim programom koji se e, koji je usko povezan sa radom našeg odbora, a to je program LIFE. Tu smo došli do 99,62%, to je dakle stopa izvršenja plaćanja. Stoga e, to znači da, je gotovo, da su gotovo sve, sva sredstva koja su stavljena na raspolaganje da su e, iskorištena. Što se tiče Digi Sanko, e, govorimo o 98,1%. Što se tiče e, obvezna i 98% kad govorimo o plaćanjima. Osim toga, analizirali smo pilot projekte i pripremne, e, pripremna djelovinja koja su također pod e, odgovornosti e, DG Sanko i svi su u naprednoj fazi i u ovom slučaju sve preuzete obveze su u potpunosti iskorištene. To je prvo mišljenje. Drugo mišljenje, želite da vam sve ispričam, pa onda ako se netko želi javiti, drugo se odnosi na Europsku agenciju za zaštitu okoliša. u kojoj smo analizirali i pozitivno ocijenili činjenicu dakle da je ustroj u potpunosti proveden 132 od 138 mjesta je popunjeno i agencija je rezervirala 71% ljudskih resursa agencija za operativne zadatke. To je eto poboljšanje s obzirom na stanje u 2012. Osim toga provjerili smo i Provjerili smo i godišnje račune e, agencije, a i prema revizorskom sudu sve je u redu. Dakle, tako i za Europsku agenciju za okoliš e, možemo dati pozitivno mišljenje što se tiče razrešnice. Zatim smo analizirali razrešnicu za Europsku agenciju za lijekove i u mišljenju osim dakle provedbe proračuna. Dakle, četiri petine od resursa, četiri petine resursa su dakle e, namijenjeni obavljanju operativnih djelatnosti i primijetili smo i zapravo provjerili smo neke aspekte koji su se bili pojavljivali tokom prethodnih godina. Vidjeli smo da aspekti koji se odnose na sukob interesa te u izvješću kojeg je odobrila uprava da su ti problemi riješeni sa čitavim nizom mjera koje je pokrenula sama agencija. i to je jedan od elemenata koji je u proteklim godinama se javljao kao problem. I, i u ovom slučaju savjetujemo nadležnom odboru, odboru za kontrolu proračuna, da agenciji za lijekove da razrišnicu za 2013. Zatim smo dali svoje mišljenje za agenciju za kemikalije. Mogu vam sada davati konkretne podatke, ali ne znam koliko vas to zanima. No, svakako jedan od najbitnijih aspekata to je dakle i, e, a što se odnosi i na primjedbe iz proteklih godina. Pozitivno smo ocijenili da je agencija provela reviziju kako bi unaprijedila e, ugovore za upravljanje javnim ugovorima te definirala čitav niz e, mjera mm, u dakle cijeloj toj godini i u 2014. Što se tiče e, revizorskog su i njihovog mišljenja o zakonitom korištenju e, sredstava koja su im dana na raspolaganju za 2013. i to je dakle sve pozitivno ocijenjeno. Zatim smo isto tako dali svoje mišljenje o EFSI, Agenciji za sigurnost hrane, i vidjeli smo da 74% ljudskih resursa je namijenjeno za znanstvene e, djelatnosti, prikupljanje podataka i to je veći broj s obzirom na, na godinu prije toga. Zatim smo provjerili napore agencije u provedbi korektivnih mjera nakon primjedbi revizorskog suda iz e, prošlosti i to posebice kad se govori o samoocjenjivanju. Taj je postupak još uvijek u tijeku i to se provodi nad internim e, postupcima kontrole. Osim toga, pozivamo agenciju da nastavi s ovom, e, ovakvim načinima poticanja transparentnosti i pozitivno ocjenjujemo poboljšanja u polju neovisnosti i e, u postupcima donošenja odluka. A isto vrijedi i za e, pristup informacijama. Posljednje mišljenje koje smo pripremili je mišljenje o razrišnici za Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti za kojeg osim podatke o provedbi proračuna, to jest o izvršenju proračuna, ocijenili smo da su napori centra za provedbu svih preventivnih i korektivnih mjera na temelju prethodnih e, primjedba revizorskog suda sa posebnim osvrtom na strategiju ex post provjere te napor da se pobliže prate operativni troškovi kako bi se izbjegli e, prijenosi, kasniji prijenosi ili žalbe. Na temelju svih ovih mišljenja i s obzirom, dakle da govorimo o svim agencijama koje spadaju u naše, e, naše područje nadležnosti, mi kao odbor e, izražavamo pozitivno mišljenje i pozivamo odbor za kontrolu proračuna da tim agencijama da razrišnicu a javio nam se e, čitav niz e, govornika i počinjemo sa kolegicom Kadenbakom. Hvala vam lijepa i našem izvjestitelju, kolegi Lavi, koji je vrlo pregledno prikazao situaciju. Ja ne bih željela ući u pojedinačne podatke, e, već naprosto dati neke napomene uz izvješće a isto tako ću pokušati se držati redoslijedom za one koji nemaju pred sobom materijale i mogli pratiti. Dakle, generalno, po pojedinačni planovi, ja bih željela zabilježiti da unapred mogu kazati da smo zadovoljni sa realizacijom e, komisijenog proračuna skoro 100% svih obaveza implementirano je u proračunu i kod plaćanja računa, a isto tako i kod opće uprave Sanko za sigurnost hrane. E, ono što bih želio kritički napomenuti, a morali smo utvrditi, odnosno utvrđeno je da samo 0,5%, još jednom naglašavam, 0,5% proračuna Europske unije za javno zdravstvo, klimatske promjene i za e, sigurnost hrane. Ja bih je želila u svom amandmanu uvijek kazati i želim da se napomeni da je to 0,8% uvijek bilo, a mislim da je to negativan razvoj koji apsolutno nije za pozdraviti. Vrlo razočaravajuće što ovim područjima nije dano više prostora. Još nešto dijelim mišljenje sa um, izvjestiteljima, odnosno jedna mala kritika, odnosno jedan mali upit prema revizorskom, revizorskom sudu zašto pitanja e, okoliš klima nisu upotpunjeni komentarima, možda je zaista tamo sve tako dobro kao što na prvi pogled izgleda, a onda bih e, zaista željela da se ove pozitivni aspekti naglase. Zahvaljujem se zaista revizorskom sudu, ja sam isto tako tako i u odboru za kontrolu proračuna. Vrlo dobro surađujemo sa predstavnica i sve one primjedbe i sve ono što revizorski sud preporučuje za daljnji razvoj europske politike, a isto tako i politike potpore izuzetno značajno. Mislim da je jako važno da tamo gdje imamo pozitivne pomake, gdje imamo najbolje prakse, da se uvijek navode, jer zaista revizorski sud i izvješće revizorskog suda bi trebao dati ukupnu sliku i priliku. Sve što je u redu trebalo bi isto tako pozitivno komentirati. Ono što sam nadalje htjela napomenuti da znači područja okoliša, zdravlje zajedno sa ribarstvom i E, još neka područja e, kvota grešaka 4,6%, a ukupna kvota grešaka je 4,7%. Međutim, ako podijelimo detaljnije, ove greške su zasnovane u području e, ruralnog razvoja i kod ribarstva, a ne u politici okoliša i u politici javnog zdravlja. Ja bih željela da se ne stekne krivi dojam u javnosti, a s tim u vezi bih željela upozoriti još jednom. Već nekoliko puta mediji su i neke kolegice i kolege potpuno krivo prenijeli podatke. Kvota grešaka ne znači da je riječ o kriminalnim činima, da je riječ o korupciji i bilo čemu drugom. To su greške koje se događaju, na kojima se radi, a porast e, grešaka, odnosno kvote grešaka i pogrešaka može biti i upućivati na to da moramo još bolje kontrolirati i da moramo upravo tamo provjeravati u onim područjima gdje je rizik pogrešaka bio veći, a zajedno sa državama članicima moramo raditi na tome da uklonimo ove kvote mogućih pogrešaka. Što se tiče samih europskih agencija, mogu e, se suglasiti preporukama izvjestitelja zaista za različnicu svih ovih agencija koje su navedene. Želim isto tako pozitivno istaknuti da je postupak ECDC e koji je bila jedina agencija koja je prošli puta zaista reagirala na preporuke parlamenta, odgovorila nam je na naša pitanja i to je zaista znak da nas cijene i cijene naš rad. Što se tiče dakle, Europske agencije za lijekove, još jedna malo napomena, Izvestitelj je napomenuo da 2013. je bio poseban doprinos, a povezano sa smanjenjem doprinosa za lijekova ovo mi se čini premalo. Mi bismo zaista trebali pozdraviti ovaj dio i zbog toga bih unijela s tim u vezi amandman jer rijetke bolesti ne mogu nikada biti dovoljno dobro popraćene kao što je to bilo do sada Još jedno malo pitanje mi se nekako postavlja vezano uz EHA, a tu se navodi da je u 2013. bilo jednokratno uplata Norvežana za razvoj službi za biocidnu djelatnost. Ja bih željela znati koja je pozadina svega toga, a vezano uz EFSU, možda sam propustila kao i mnoge kolegice i kolege da moramo upozoriti na nešto što je već izneseno, a to je povezano sa već danas spomenutim neovisnošću Dakle, FC, znači transparentnost i neovisnost kao dva pojma i tu je u prošlosti bilo i kritičnih glasova. Čuli smo e, neka nastojanja FC da se ova kritika suzbije, da se uvede nova regulativa na području transparentnosti. Međutim, povezano s time moramo isto tako kazati da ukoliko postoje interesni konflikti da ukoliko član gremija kaže se da bi mogao nastaviti svojim radom ukoliko postoje, međutim vrlo teško je reći da li se to svakodnevno nalazi na dnevnom redu, dakle ovakva formulacija mi se čini malo neprozirna i htjela bih e, malo više informacija. Hvala vam lijepa i puno uspjeha u daljnjoj suradnji. E, e, Hvala. A sada riječ ima gospodin Gerbrandi. Hvala predsjedatelju. Želim vam čestitati što ste preuzeli ovaj posao od vašeg prethodnika i želim vam čestitati na dobro obavljenom radu. Ja neću naravno ponavljati ovo što ste vi rekli i što je rekla moja kolegica zato što se u potpunosti slažem sa svim tim. Ipak postoje dva pitanja o kojima želim govoriti. Najprije e, problem opće prirode kojeg smo već primijetili prije nekoliko godina, a to je razrešnica koja u kojoj države članice se više zanimaju za dobivanje novca nego za kvalitetu projekata na koje se taj novac troši a razlog za to je što radimo na temelju nacionalne raspodjele prije nego što e, raspodijelimo sav novac državama članicama i borimo se žestoko sa e, vijećem, na primjer u okviru programa LIFE, da se ta nacionalna dodjela ograniči što je više moguće. Izvješće revizorskog suda dokazuje da smo u potpunosti u pravu što se toga tiče. Ovdje se zapravo govori o načelu eh, iskoristi ili izgubi. Dakle, ako država članica ne iskoristi ta sredstva, onda ih ta, onda ta sredstva i gubi. A to je posljednje što svi želimo to su kao, ponašamo se kao djeca koje date vrećicu bombona i koja jednostavno će pojesti te bombone za sat vremena čak i ako im se te bombone ne dopadaju. Tako isto rade države članice. Države članice troše novac kako bi ih potrošili, a ne samo zato što smatraju da je neki projekt kvalitetan. I iako je u okolišu taj fenomen ograničen, E, ograničeni nego u drugim područjima i dalje taj fenomen postoji i trebamo se boriti protiv toga uz pomoć Europske komisije i uz pomoć država članica. Drugo što želim reći se tiče ne samo E, godišnjeg izvješća revizorskog suda o ovom postupku razrešnice, već isto tako specijalnom izvješću o bioraznolikosti i regionalnom fondu za razvoj koji je objavljen prošlog tjedna od strane suda, e, revizorskog suda. Jer u tom izvješću na kritičan način se komentira način trošenja novca na pitanja bioraznolikosti. Učinkovitost projekata nije uvijek dokaz povezana i ono što je najgore u svemu tome je činjenica da zapravo i ne znamo koliko novca trošimo na bioraznolikost u Europi. Koliko točno e, sredstava iz europskog proračuna se izdvaja za bioraznolikost i koliko točno se troši u svakoj od država članica. Znamo to, znamo zahvaljujući e, proteklim studijama da nam je potrebno 5,8 milijardi eura godišnje za za projekat e, Natura 2000, ali to je sve. Moje pitanje koje želim uputiti komisiji je sljedeće. Zar nije vaša odgovornost kada ste već utvrdili granice i povezali e, određena sredstva iz proračuna uz te ciljeve, zar nije vaša odgovornost znati e, koja su konačna sredstva koja su potrešena i na nacionalnoj razini i na razini europskog proračuna. Mi se nadamo da ćemo uz konvenciju o biološkoj raznolikosti iz Sjeverne Koreje koje su sve države potpisnice morale uvrstiti u svoj, svoje izvješće da ćemo napokon e, iskoristiti sva ta sredstva koja su dodjeljena za bioraznolikost u okviru ove konvencije i u ali još uvijek nećemo znati koliko točno novca će biti utrošeno za to. Dakle, moje pitanje je e, možete li, molim vas, natjerati države članice da sasvim jasno kažu koliko je sredstava trošeno na bioraznolikost da tu informaciju javno objave. U mojoj zemlji, Nizozemskoj, u posljednjih par godina je smanjena e, razina sredstava posvećenih e, prirodi i strategiji e, Priroda 2020 i mi moramo jednostavno znati koje su stvarne brojke u državama članicama prije nego što zaista budemo raspravljali o razrešnicama i budućem proračunu. Dakle, to je moj zahtjev za komisiju, pitanje koje sam uputio. Hvala. Grazie, adesso la collega. Hvala, a sada kolegica Konečno. Také mě dovolte vám poděkovat, protože asi každý, kdo ten... Hvala. Ja se također želim zahvaliti. Mislim da su svi oni koji su pročitali ovaj dokument shvatili da ste veoma naporno radili na njemu. U ovom dokumentu imamo toliko brojki i tabela, imamo na stotinu stranica, tako da zaista E, se želimo zahvaliti na vašem trudu i radu. Mislim da je bilo teško izraditi ovo izvješće. Kada pogledamo zaključak, onda zapravo bih htjela komentirati nešto. Ja sam kontakt osoba za OECD i želim napomenuti da E, ova organizacija jako naporno radi i pokušava prekupiti novac i sredstva, što nije lako jer je jako teško predvidjeti epidemije. Dakle, oni moraju raditi e, oprezno sa svojim sredstvima, dakle govorimo o Europskom centru za prevenciju i nadzor bolesti. To je e, centar kojeg smo procijenili po drugi put sada i prema e, najnovijem izvješću rečeno je da centar jako dobro radi. Naravno dobili smo i neke preporuke i sigurna sam da će ovaj Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti dobro reagirati i odgovoriti i usvojiti sve te preporuke. Dakle, mi idemo u pravome smjeru, ali u ovom odboru bismo trebali razmisliti ne bi li trebali biti nešto ambiciozniji što se tiče ovog Europskog centra. ja smatram da je, su ovlasti ovog centra e, preograničene, naročito u određenim područjima i ako želimo bolje surađivati e, sa zemljama koje nisu zemlje Europske unije, na primjer sa Ukrajinom ili e, Moldovom, trebali bismo dati mandat Europskom centru za prevenciju i nadzor bolesti i dodijeliti im sredstva za to. Ali još jednom se želim zahvaliti na ovom izvješću. Svi smo ga pročitali, ali nismo mi na njemu radili, pa se želimo zahvaliti. Hvala, kolega Evi. Sì, grazie, grazie Presidente. Ehm, Hvala vam, predsjedniče. Ova tema spada pod one teme koje bismo mi u odboru Envi mogli i ignorirati budući da se radi o ovakvim podacima i brojkama, ali govorimo o javnim sredstvima. Gotovo 79 milijuni eura e, dakle za funkcioniranje ovih agencija, ne zapravo ja hoću reći e, za EFSU. Dakle, govorimo o javnim sredstvima koje su prikupili naši građani koji redovito plaćaju poreze. I zbog toga im je vrlo e, potrebno jasno reći na što se troče, troše ta sredstva. Slažemo se s vašim, s vašim mišljenjem i hvala vam na ovom e, radu. Još bih samo htjela nešto pojasniti. Nešto što bi mogli e, ispraviti. Iznos od 79 milijuna eura je 0,02% e, proračuna Europske unije to bi možda trebalo e, popraviti, izmijeniti, zato što to ne doprinosi boljem e, prikazivanju informacija koje moramo dati našim građanima. E, osim toga, pitamo se kako se predlažu radne skupine, jesu li doista neovisne, a kritike određenih nevladinih organizacija jesu li utemeljena, je li istina da EFSA daje pristup podacima, redovito. Isto tako čuli smo da cijelo jedna radna skupina e, za mjeranje toksičnosti određenih e, čestica koje se nalaze u prehrambenom lancu, da je to povjereno osobi koja je inače pružala, u prošlosti pružala usluge tvrtkama poput Philip Morrisa i Pepsija, koji nisu baš e, lideri u području sigurnosti hrane i pitamo se je li moguće povjeriti ovakve e, zadatke koji su, imaju dakle više milijunske vrijednosti e, stručnjacima koji su radili za Philip Morris. I zato pitamo, tražimo od agencije da pojasni svoju strategiju u mm, području e, sukoba interesa, te tražimo od agencije da zaposli osoblje, stručno osoblje koje onda može raditi na takvim poslovima, a kako bi se izbjegao sukob interesa. Rezolucija je izglasana u travnju prošlog e, travnja upravo na tu temu. Osim toga tražimo veću transparentnost i veću otvorenost, ne samo e, objavom uspješnih priča na web stranicama, nego i metodologija kako se e, ispunjavaju ciljevi, te su, koji su konkretni ciljevi ostvareni. Hvala svim kolegama na govorima, a sada bih dao riječ komisiji. Imamo nekoliko govornika Nadam se da će nam moći pružiti odgovore na ova pitanja. Neka su pitanja e, bila namijenjena EFSI, a e, naša zapravo sljedeća točka dnevnog reda je razmjena gledišta sa izvršnim direktorom EFSE, tako da možda ćemo čuti, tamo čuti malo više detalja. Tako da dajem odmah riječ komisiji. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala vam na ovom izvješću koje je sasvim jasno i precizno. Evo pokušat ću odgovoriti na neka od pitanja koja su postavljena. Najprije što se tiče okoliša i klime, budući da predstavljam ove dvije glavne uprave, odgovorit ću na postavljeno pitanje. Jasno je da je proračun Europske unije dosta slab u tom području, ali to, time se pokriva samo jedan dio. E, također postoje određena sredstva koja su dodijeljena za e, okoliš, za istraživanje strukturne fondove i tako dalje, koja se izdvajaju za pitanja E, klimatskih promjena. Gospodin Gerbond je e, govorio o jednom značajnom pitanju, trošenja sredstava mi smo u okviru višegodišnjeg financijskog plana odlučili uspostaviti sustav sljedivosti troškova s jedne strane na području klimatskih promjena u okviru cjelokupnog europskog proračuna i s druge strane na području bioraznolikosti. To će nam omogućiti uspostavljanje metodologije jer radi se o veoma teškom zadatku. Moramo vidjeti na koji način procijeniti projekt i vidjeti da li on je zaista učinkovit e, e, što se tiče bioraznolikosti ili ne. To je dakle prvi dio. Brojke ovome će se predstaviti već početkom sljedeće godine jer će biti u okviru e, višegodišnjeg financijskog plana. Isto tako ćemo predstaviti metodologiju koju će morati koristiti države članice. S druge strane, vi ste govorili također i o posebnom izvješću o bioraznolikosti koji je nedavno objavljen. To je izvješće o kojem će se raspravljati kako u parlamentu, tako i u vijeću i u sljedeće preporuke e, revizorskog suda. Zapravo, tu se pokušava utvrditi koje sredstva se koriste za zaštitu bioraznolikosti. Još nešto o čemu su zastupnici govorili je pitanje nacionalnih e, raspodjeljenih suma. Revizorski sud je kritizirao e, to pitanje ne u izvješću o razrešnici, već u e, specijalnom izvješću o programu LIFE i Revizorski sud je rekao da e, te sume se ne koriste nužno za dobro odobrane projekte. Zato je Revizorski sud predložio ukidanje takvih nacionalnih dozvola od 2014. godine, već za program LIFE i mi smo smo uspjeli postići djelomično ukidanje tih e, dodjela i dodjeljujemo ih sada samo za kvalitetne projekte. Zatim, jasno je da postoji sve više i više projekata koji se predstavljaju u okviru projekta e, LIFE. U početku ih je bilo 600 e, do 700. 2015. godine smo dobili više od 1300 projekata. Dakle, ovog puta ćemo imati zaista mnogo veći izbor. Naravno, mi nećemo moći financirati 1300 projekata. To ne dolazi u obzir. Možemo financirati samo 200 projekata otprilike e, godišnje. Tako da budete sigurni sigurni ćemo biti veoma oprezni kada budemo odabirali projekte koji će biti financirani. Dakle, što se tiče e, pitanja vezanih uz okoliš i klimu, e, to bi bilo sve e, što sam zapisao. To su bila dakle sva pitanja koja su postavljena. Hvala. member of the commission want to answer. Ne znam da li još netko iz komisije želi odgovoriti na neka pitanja. Please. Yes, um... Izvolite. Da, ja sam iz eh, glavne uprave Sanko. Eh, i želim reći nekoliko riječi o komentarima vezanim uz javno zdravlje i sigurnost hrane. Zapravo ovo izvješće je sasvim eh, jasno, izvjestitelj ga je vrlo dobro pripremio i po mom sudu nema nikakvih posebnih eh, primjedbi na program za javno zdravlje i sigurnost hrane. Što se tiče agencije, koja je osnovana u glavnoj upravi e, Sanko, e, agencijama EFSA, EMA i ECDC. Tu nema nikakvih posebnih e, komentara što se tiče EFSA. Koliko sam shvatio, malo kasnije ćemo imati saslašanje gospodina Urla, tako da ako bude bilo nekih posebnih pitanja vezano uz Europsku agenciju za sigurnost hrane, onda ćemo ih uputiti u tom trenutku. Hvala. Ok, vi ringrazio U redu. Hvala vam na vašim odgovorima. I mislim da možemo preći na sljedeću točku. Aha, moram dati rokove najprije. Dakle, imamo rok za podnošenje amandmana 11.12. u 12 sati glasanje u odboru ENVI 29. siječnja, e, glasanje u odboru za kontrolu proračuna 23. i 24. ožujka. Hvala. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je europski e, semestar imat ćemo razmjenu mišljenja uh, s kolegom Gramatikakisom, kojem dajem odmah riječ da čujemo stav izvjestitelja.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 ovaj, oduzeti to od svog ukupnog vremena koje je predviđeno za moje izlaganje. Smatram da sam zaista e, obvezan i da ovaj zadatak preuzmem jer europski semestar počinje uvijek u jesen i to sa godišnjim izvećem rasta. To je instrument koji stoji na raspolaganju Europskoj uniji i kako bi se gospodarska politika koordinirala. Znači, izuzetno je to važna tema nastala je u krizi, a isto tako to je pouka koju imamo iz e, ovih kriznih vremena. A ako želimo osigurati preživljanje Europske unije, ako želimo ojačati Europsku uniju, onda je zaista važno da koordiniramo i uže surađujemo. Važno je da kao Europska unija imamo kao Europska unija imamo značajne uspjehe na koje možemo gledati proračunska disciplina, makroekonomski indikatori koji su navedene, ali nije to sve dovoljno kako bi se oživjelo gospodarstvo i kako bi se suzbila recesija. Želim istaknuti, isto tako nije dovoljno da se e, milijuni radnih e, mjesta stvori, odnosno da se zaposli velik broj nezaposlenih. Prognoza komisije ukazuje na to ukazuje na visok stupanj nezaposlenu u pojedinim zemljama i gospodine predsjedniče nije e, čuđuće što euroskeptičari dobivaju sve veću i veću potporu. Pa i ovdje u Briselu, u međunarodnom središtu Europe ova tendencija e, dobiva na značenju. Treba je nam zajednička strategija stroža regulativa, kako kontrole, tako i sankcioniranja određenih grešaka. Koordinacija je relativno labilna i sasnovana na dobrovoljnim mjerama. Pored toga imamo ciljeve za suzbijanje nezaposlenosti do 2020. godine. Ciljevi našeg odbora odnose se na zaštitu okoliše. Tu smo dali veliki doprinos. Međutim, želimo isto tako da se sredstva koriste daleko djelotvornije. Tu međutim imam dojam da se ovi ciljevi ispuštaju iz vida. To su međutim upravo mjere koje bi poboljšale životni standard naših građana, a isto tako i dali bolju perspektivu budućnosti. Zbog toga u odboru za e, okoliš moramo inzistirati na gospodarskoj koordinaciji. E, proračunska disciplina mora biti isto tako i strateški popraćena, mislim da naš odbor bi trebao imati glavnu riječ pri tome. Želimo imati model gospodarstva koji će svakako imati održivi i trajan karakter. Možemo odkazati da postoji problem konkurentnosti, e, bitno je stvaranje novih radnih mjesta, a isto tako učuvanje razine imovine građana. Svakako bi trebalo paziti na kvalitetu života naših građana. Moram kazati da e, istaknuti da je komisija istaknula tri cilja za svoje godišnje izvješće. Prvo, koordinirane investicije, drugo, strukturne promjene na nacionalnoj razini, a treće, primjena fiskalne odgovornosti isto tako i ulaganja koje su zapravo i prva točka u izvješću. To bi se sve trebalo dogoditi unutar investicijskog paketa koji je predstavljen. To je ujedno i šansa za parlament utvrditi prioritete ovog paketa kako bismo isto tako bili usmjereni na naše ciljeve. Moramo znati da investicijski plan komisije jest strategija za održivi razvoj i gospodarski tijek koja se uzima u obzir i u okviru europskog semestra sa jasnim ciljevima i indikatorima. Komisija je isto tako navela da će se dogoditi određene promjene, kao što je to recimo u paketu za gospodarstvo u kružnom tijeku, što znači da investicije koje se danas e, ne koriste e, u strategiji 2020. godine, ne smije se dogoditi da se klimatski ciljevi koji su stavljeni kao ciljevi za 2030. godinu ne uzmu obzir. Zaista čitava generacija neće imati mogućnosti sudjelovati u gospodarskom e, tijeku vi znate, gospodine predsjedniče i drage kolegice i kolege, da postoje razlozi koji govore u prilog održivom gospodarskom razvoju. Želim samo navesti nekoliko točaka jer nemam dovoljno vremena izneti ih sve. Više od 500 milijardi eura godišnje se izdvaja za fosilna goriva, a to se subvencionira. Međutim, to su nedvosmisleno E, interesi koji se tu prate. Naravno da bi se ovim sredstvima moglo uštediti energije. Mogli smo daleko više investirati u obnovljive izvore energije. Mogli bismo stvoriti kvalitativna radna mjesta sa ovim sredstvima koja bi stajala na raspolaganju. Još jedna opća napomena. Gospodarstvo se sve više globalizira. S tim u vezi postoji zaista i potraživanje i pritisak na potraživanjem za sirovinama i to u okruženju koje sve e, više pod ovakvim pritiskom i gdje je potpuno jasno da ima zaista velike koristi u tome. Pokazalo se da efikasno korištenje sredstava da je moguće svakako uštedjeti 17-24% ovih sirovina. Bolje iskorištavanje resursa omogućilo bi isto tako i uštede do iznosa od 630 milijardi eura ukupno za europsku industriju. Treća točka, ukoliko želimo imati pred očima europski model socijalnog gospodarstva, onda ne smijemo vršiti pritisak na troškove rada. Mi bismo svakako trebali postupiti drugačije. Morali bismo koristiti ove dragocjene resurse na puno bolji način nego dosad. Kolegice i kolege, ja bih eh, još kratko želio kazati nešto vezano iz poreznu politiku. Želim istaknuti da je porezna politika sastavni dio strategije održivog razvoja. Ona je značajan instrument za impulse, ali i negativna kretanja u gospodarstvu. Moramo uvesti poreze koji će spriječiti sve one aktivnosti koje zagađuju okoliš, a istovremeno moramo paziti na to da se oporezuje, da se manje oporezuje radna mjesta. Ova politika će zaista zahtijevati da imamo vrlo hrabre mjere. Jasno je da naš gospodarski model ima i mora biti ustrojen tako da pruži daleko bolju perspektivu postoji prijedlog e, za energetsku naknadu, to je točno, međutim ona je e, u vijeću doživjela određene otpore, jer u tom pogledu moramo imati jedinstveno mišljenje. Europski semestar je potreban kako bi se jedinstveno osmjerili i koji je zasnovan na uskoj međusobnoj suradnji za sve one koji su spremni uvesti radikalne reforme u svojim poreznim sustavima. Potpuno je jasno, cijenjene kolegice i kolege, da ovaj izvješće koje vam danas iznosim mora biti upotpunjeno sa svim vašim idejama i prijedlozima kako bismo na kraju imali izvješće i stav koji će obuhvatiti sve aspekte održivog razvoja gospodarstva Mislim da europski semestar s tim u vezi može biti upotpunjen i obogaćen, a isto tako želim naglasiti da će to biti ujedno i točka sjecište za visoko kvalitetan život u Europi. Hvala vam. A sada da čujemo predstavnike političkih e, klubova. Najprije riječ ima kolegica Girling. Ne? I kolega Farija. Dobro, onda kolega Farija. Dakle, smijem se zahvaliti e, izvjestitelju, gospodinu Gramatikakisu. To je izuzetno važna točka za Envi i za evropski semestar za godinu 2015. godine. Tekst je dosta sveobuhvatan glavne točke koje predlaže mogu samo se suglasiti s ovim točkama, a to je učinkovito korištenje sredstava, a što ne znači nužno da su ona iskorištena na ispravan način. Zaista bi bilo e, dobro da je to temelj za stvaranje radnih mjesta koje će biti održiva. I u Europskoj komisiji moramo isto tako vidjeti kako o, upravo ovu tematiku obraditi, jer zaista je temelj svakog gospodarskog rasta. Postoje strateška područja koja nam dozvoljavaju da dostignemo stupanj održivog razvoja u skladu sa ciljevima Europa 2020. godine, ekološka Europa, energetska Europa, održiva Europa, to je zaista nešto što nas okreće prema budućnosti. Pored toga moramo vidjeti i održivi prometni, transportni sektor. Tu bismo morali uočiti velike mogućnosti, daleko veću konkurentnost, daleko bolja zaštita e, okoliša, strukturne reforme s tim u vezi, naravno da su potrebne i moram istaknuti i kazati da je upravo pravi trenutak za investicije kako bi se uklonile tržišne barijere koje postoje u Europi. Smatram isto tako važnim da se uključi i akademski svijet, znanost i istraživanje, što bi moglo imati pozitivan utjecaj na tržište rada. Moramo biti učinkoviti, izvjestitelj je potpuno upravo kada kaže da dakle, primjerice i održivi zdravstveni sustavi u Europi moraju doživjeti svoj procvat, a isto tako i ovdje moramo naći izvor novih ratnih mjesta. Socijalna država za evropskog građana je jako važan pojam i zbog toga ga treba pod svaku cijenu očuvati. Moramo koristiti sve čime ćemo moći omogućiti ovakav dinamičan i održivi razvoj. Porezna rasterećenja, zeleno porezno rasterećenje, sigurno da je i to jedan pojam. To svakako može biti e, zamašnjak, dakle zelene investicije, koje će industriji omogućiti nove investicije. Industrija bi trebala biti pozvana da u području i pogledu zbrinjavanja otpada uključi se u dakle ponovnu reciklažu svega onoga što je moguće ponovno reciklirati. Dakle, postoje velik broj mogućnosti, e, financijska sredstva ne mora uvijek dolaziti iz javnih izvora, e, obzor 2020. godine, e, socijalna pitanja koja se tamo spominja, E, zelena gospodarska aktivnost. To su pojmovi koje ćemo tamo naći na mnogo mjesta. Moramo isto tako nastojati da se pojam konvergencije još dalje iskoristi. Gospodine predsjedniče, mi ćemo dati određene amandmane na ovo izvješće i još jednom smijem zahvaliti gospodinu Gromatikakus na izvješću. Hvala. Ne znam da li se još netko želi javiti za riječ. Gospođa Konečna. Děkuji, pane předsedo, jen krátce. Eh, ja děkuji panu spravodaji. Eh, Evo, ja ću samo kratko. Želim se zahvaliti izvjestitelju na ovom izvješću, ali kao što sam rekla malo čas, u devetom mjesecu ove godine kada smo govorili o europskom semestru, eh, sam govorila o dvije stvari koje ću sada ponoviti dvije stvari za koje smatram da nedostaju u ovom izvješću. I bilo bi dobro da ih se ubaci u izvješće. Ja ću to predložiti kao izvjestitelj u sjeni. Jedan od kolega je rekao da je bitno e, finalizirati ovo mišljenje. Nadam se da će se to odveti u duhu suradnje. Najprije moramo poboljšati kvalitetu zdravstvenog e, sustava, ne samo održivost jer to će unijeti bolje pouzdanje, veću kvalitetu i samim tim će dovesti do gospodarskog razvoja cijele Europske unije. No, međutim, ne možemo govoriti samo o zdravstvenom sustavu, već isto tako i o jednakom pristupu građanskih, e, europskih građana zdravstvu. To je ključna točka za nas, e, kako sada, tako i u budućnosti. Postoji još nešto što bih htjela uvrstiti u izvješće, a to je korištenje potencijala zelenog gospodarstva za osnivanje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti. Postoje tri ključna područja u kojima su mjere nužne. Povećanje potražnje za poslovima u zelenim sektorima temeljeći se na razini investicija, zatim predviđanje potreba za, radnim mjestima u sektorima koje su u procesu ozelenjivanja i zatim nada da će se otvoriti nova radna mjesta i u malim i srednjim poduzećima. Što se tiče samog tržišta rada, moramo obratiti pozornost na uspostavljanje obrazovnih programa koje će nam omogućiti da stručno usavršimo osobe koje ne raspolažu s nužnim znanjem i na taj način ćemo udovoljiti potrebama tržišta rada, naročito u industrijskom sektoru. Mislim da je potencijal zelenog gospodarstva veoma bitan za naš odbor. O tome govorimo skoro na svakom od naših sastanaka i stoga smatram da je bitno sa skoro svim izazovima se boriti upravo koristeći zelenu e, gospodarstvo. Europska unija ne smije se razbacivati svojim potencijalima. To je nešto što moramo naglasiti u ovom odboru. Potencijal zelenog gospodarstva i zelenih radnih mjesta se mora naglasiti. To je ono što ćemo mi e, unijeti u naše amandmane. Nadamo se da ćemo postići kompromis e, i iskreno se nadam da ćemo moći surađivati sa izvjestiteljom na ovom tekstu kako bi bio još bolji i kako bi uvrstili i ove aspekte o kojima sam... Oh, A sada predajem riječ Europskoj komisiji koja će dati zaključne komentare. Zahvaljujem. Ja dolazim iz glavne uprave za okoliš i hvala vam što ste mi dali priliku govoriti o ovom izvješću. Najprije što se tiče koncepta održivog razvoja. Mislim da je to koncept koji je dobro integriran u strategiju Europa 2020 za održiv pametan i uključiv rast kao i u europski semestar. Što se tiče strategije strategije Europa 2020 i srednjoročnog pregleda rezultata ovih ove strategije. To je jedan od e, e, ključnih faktora koje uzimamo u obzir za predviđanje gospodarskog rasta. Istovremeno, Europska komisija u svojoj komunikaciji govori o korištenju novih e, izvora za poboljšanje poslovanja i za poboljšanje konkurentnosti i profitabilnosti. To nam također može pomoći u otvaranju novih radnih mjesta i u ostvarivanju gospodarskog rasta. Godišnji pregled rasta iz 2015. godine potvrđuje da je bitno vidjeti što se još može učiniti na razini Europske unije kako bi se državama članicama pomoglo u napretku ka održivom razvoju. Ovaj nacrt mišljenja odbora ENVI koji kojeg pozdravljamo nudi nekoliko konkretnih načina za ispunjenje ciljeva europskog semestra i čini nam se to jako korisnim. Želim samo naglasiti ovdje da bi bilo dosta relevantno spomenuti činjenicu da će sedmi akcijski program za okoliš zatražiti da se glavni elementi tog programa nadziru u sustavu nadzora strategije za 2020. godinu pozivanje na taj program bi bilo dobro uvrstiti u europsku strategiju za održivi razvoj. Pozdravljamo ovo izvješće koje govori o visokoj razini zaštite okoliša i e, koje se zalaže za održivo gospodarstvo koristeći koncept cirkularnog gospodarstva u stavku trećem nacrta mišljenja se govori o mjerama za podsjecanje e, investicija i želim privući vašu pozornost na novi investicijski paket e, kojeg je predstavio predsjednik e, komisije, a koji također ima za cilj raditi na održivom razvoju i održivim projektima a ulaganje u vodnu infrastrukturu, uključujući postrojenje za pročišćavanje voda, su dati kao samo jedan od primjera e, mogućih projekata. E, također radimo na smanjenju fosilnih e, goriva i samim tim smanjenju subvencija za fosilna goriva. To, o tome se raspravlja još nekoliko godina u okviru europskog semestra. Godišnji pregled rasta za 2015. godinu to ne spominje eksplicitno, ali govori o prijelazu e, prelazu e, poreznog tereta e, sa okolišne politike na druge politike i naravno mi podržavamo strukturne reforme na razini Europske unije, dakle država članica, Europska unija treba e, stručnu radnu snagu koja će raditi na razvoju ovog zelenog e, sektora. Želim se još jednom zahvaliti što ste mi dali priliku govoriti o ovom izvješću. Hvala vama. I sada ne znam ima li još netko tko se javlja za riječ. Ako ne, onda ću predati riječ našem izvjestitelju. Kao što sam kazao na samom kraju svog izvješća, postoje velik broj dragocjenih ideja i iz komisije i naših kolega. Kratko, gospodin Falija je s pravom istaknuo da investicije koje se rade su zapravo vrlo osjetljive kada je riječ o obrazovanju ili kada je riječ o socijalnoj isključivosti. O tome nije bilo riječi u mom izlaganju jer nisam imao dovoljno vremena. Međutim, izuzetno je važno je gospodin Boneka je doista mnogo toga istaknuo što potpuno pogađa samu srž. Poboljšanje zdravstvenih službi. Mogu se suglasiti apsolutno s time zdravstvena služba mora se poboljšati, to stoji i u samom izvješću, a isto tako nacionalne zdravstvene sustavi, oni su pionirski sustavi u Europi i ne smije ih se zbog gospodarske krize na neki način staviti u drugi plan. Što se tiče zelenog gospodarstva, o tome je bilo riječi, apsolutno se mogu suglasiti i s ovim komponentama. Interesantno je ono što je komisija iznela, u svom obraćanju i želio bih e, kolegi zahvaliti na tome što nam je kazao potpuno jasno da mnoštvo onoga što sam e, spomenuo u mišljenju već je u fazi realizacije. Kratko sam htio samo još nadodati da je uvijek bilo riječi o potencijalima, mogućnostima i mogućim budućim rješenjima, ali nadamo se da će to vrlo brzo biti realizirano u praksi. Hvala vam lijepa. Hvala. A sada možemo pozvati direktora EFSE, gospodina Urla, ovdje k nama. A dok on dolazi moram vas podsjetiti za rokove za prethodnu točku. Amandmane se mogu podnijeti samo na engleskom zato što nemamo puno vremena. I molim vas da ih podnesete do 10. prosinca u podne. Nakon toga ćemo glasati 22. u odboru Envi, a 23. E, veljače će biti glasanje u odboru Ekon o europskom semestru. A sada dolazimo do uh, izvršnog direktora EFSE, gospodin Bernard Duru. S njim ćemo sada imati razmjenu gledišta. I čuti nešto o planu, o programu rada agencije. Gospodin Url je direktor od e, svibnja 2014. i posjetili ste nas u odboru u travnju ove godine kada ste bili još kao e, kada ste bili još kandidat za e, izvršnog direktora. Riječ je o vrlo važnom mjestu i nadamo se da ćete nam pružiti ažurirani prikaz rada EFSE, u kojim područjima djeluje, što agencija čini u cilju prevencije eventualnog širenja epidemije ebole. Te moći ćete nas obavijestiti o strategiji EFSE za dakle, ovo sljedeće razdoblje, ali i o svemu onome što ste učinili u okviru agencije kako biste zajamčili transparentnost. Ta se tema pojavila već za vrijeme prethodnih rasprava, današnjih, i očito je da postoji veliki interes budući da su brojni kolege to spomenuli. Dakle, politika EFSE za jamčenje transparentnosti te za potpuno korištenje sredstava namijenjenih ovoj važnoj e, agenciji od, iz europskog proračuna. Dajem vam odmah riječ. Imate desetak minuta, a nakon toga ćemo krenuti sa raspravom. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče, gospodine Lavija uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Hvala vam što ste me pozvali na ovu razbinu gledišta o ovako važnoj temi poput sigurnosti hrane i hrane za životinje u Europi. Najprije želim potvrditi izjave koje sam već dao ovdje 10. E, studenog za vrijeme saslušanja da je EFSA na vašoj usluzi, na usluzi Europskog parlamenta i otpora ENVI i to jasno stoji u osnivačkoj uredbi EFSA. Da Europski parlament može postavljati pitanja EFSI i nama će biti drago da možemo podržati vaš rad i nadam se da možemo i poboljšati naše odnose i kako bismo vam pružili bolju pomoć. Nakon 12 godina EFSA, ako pogledamo dosadašnja ostvarenja, Najprije bih krenuo sa s onime što je zapravo EFSA. Kako se EFSA može opisati sa moje e, strane, dakle, mi smo znanstveni partner koji jamči sigurnost hrane u e, Europi. I to radimo time što e, pružamo oko 500 znanstvenih savjeta godišnje. Područje djelovanja EFSE pokriva četiri područja procjene proizvoda i postupaka prije nego što su ovlašteni, dakle procjena rizika pred autorizaciju. Zatim radimo procjenu u cijelom hranitbenom lancu, dakle od zdravlja bilja, zdravlja životinja, dobrobiti životinja, e, biološke opasnosti, dakle cjelokupni lanac, prehrambeni lanac i lanac proizvodnje hrane i hrane za životinje. Zatim pružamo podršku e, upravljanja rizicima u slučajevima krize. Isto tako pazimo na eventualne nove rizike te e, objavljujemo priopćenja o problemima sa sigurnosti hrane i eventualnim rizicima. Ne trebate daleko gledati, ne trebate puno tražiti za naše rezultate. Samo ću ih spomenuti nekoliko. Ako razmišljate o pesticidima, to je bio rad EFSE i procjena EFSE na temelju čega je Europska komisija donijela odluku o zabrani neonikotinoida. EFSA je također procjenjivala na tisuće zdravstvenih oznaka i provjeravalo se da li informacije koje pružaju podnositelji zahtjeva jesu li ti, podaci utemeljeni. Zatim radimo na analizi aditiva koji se dodaju u hranu to je velika prednost za Europu da ima jedno jedinstveno europsko tijelo za ovlaštenje, za izdavanje ovlaštenja. Zato što se na taj način osiguravaju ujednačeni standardi sigurnosti diljem Europe. Osim toga, nemojte zaboraviti, EFSA je sudjelovala u rješavanju brojnih problema sa hranom u proteklih nekoliko godina. Sjetite se krize sa uh, Coli Koli u Francuskoj i Njemačkoj prije nekoliko godina zatim hepatitis A u zamrznutim, e, zamrznutom bobičastom voću. Dakle, tim je svim situacijama upravljala EFSA. Tako da možemo krenuti e, od toga da smo vrlo dobro razvijena e, agencija koja može reagirati pod kriznim situacijama i možemo upravljati rizicima i u Europi i u zemljama članicama. No, naravno, ne smijemo odmarati na lovorikama i smatrati da možemo nastaviti na isti način e, kao što smo radili u proteklih 12 godina. Budući izazovi za našu agenciju su e, ponajprije globalizacija trgovine, zato što sa globalizacijom trgovine globaliziramo i opasnosti koje dolaze sa hranom i stočnom hranom kojom trgujemo. I kad uvozimo hranu, uvozimo i e, standarde sigurnosti hrane zemlje porijekla. Tako da mm, globalizacija trgovine je jedan od e, izazova za e, EFSU i predstavlja će izazov za našu spremnost na reagiranje na ovakve situacije u budućnosti. Drugi izazov su klimatske promjene. Klimatske promjene utječu na vektore koji mogu prenositi zarazne bolesti i za životinje i za ljude, a sa promjenama u klimi pojavljuju se novi vektori u Europi i moramo biti spremni pratiti i otkrivati te suzbijati te nove zarazne bolesti. E, zamislite virus e, plavog jezika koji se pojavio u Europi prije nekoliko godina i to upravo zbog vektora koji se sele prema sjeveru. Tako da i u tom području EFSA e, prati bolesti koje su zarazne i koje se prenose putom vektora. Zatim, ako razmišljate, na primjer, o kemijskim e, mješavinama, tu imamo znanstvene izazove pred nama, jer moramo moći procijeniti ne samo pojedine e, elemente, dakle ne samo kontaminante, već čitave skupine kontaminanata kojima smo e, izloženi u isto vrijeme. A to sve moramo raditi u vremenu kad nam se smanjuju resursi, a to nam ne dozvoljava da rastemo u smislu da zaposlimo nove ljude. Što to znači za naš pristup u sljedećih pet godina? Glavno što EFSA mora učiniti jest ostati spremna reagirati na kompleksne situacije i imati, dakle, e, u situaciji kad ima manje resursa te moramo zadržati našu e, sposobnost da budemo spremni za sve nepoznanice koje nas očekuju u budućnosti. Kako to možemo učiniti? U sljedećih pet godina EFSA treba tri glavne strateške inicijative. Prva je suradnja. Suradnja mora biti u srži svega što radimo. Već sada imamo odlične radne odnose sa zemljama članicama i sa organizacijama u zemljama članicama. Stoga oni sudjeluju u radu naših panela i radnih skupa, dijelimo podatke i htio bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim stručnjacima koji jako puno vremena ulažu u rad za EFSU i sa EFSom te za europski projekt povezivanja Europe. A osim toga želim vam zahvaliti i na političkoj podršci koju imamo u zemljama članicama zemlje članice nas podržavaju i dozvoljavaju svojim stručnjacima da rade sa EFSOM i pomažu nam u donošenju znanstvenih e, zaključaka. I taj način rada, suradnja sa stručnjacima iz zemalja članica, ima jako puno prednosti, zato što doista e, možemo pronaći stručnjake u cijeloj Europi. No ta e, suradnja povećava i učinkovitost, jer na taj način možemo podijeliti radne zadatke, i podijeliti odgovarajuće zadatke svakom znanstveniku. No, moramo učiniti više u području suradnje. To je naš srednjoročni cilj i cilj kojeg nije lako ostvariti, a to je ustanoviti zajednički program procjene rizika za Europu mi bismo voljeli imati zajednički program sa svim zemljama članicama, dogovoriti što je visoko na popisu prioriteta, kako ćemo podijeliti radne zadatke, kako ćemo izbjeći dupliciranje posla. I sada radimo na našim, s našim partnerima kako bismo uspostavili taj program procjene rizika za Europu. Zatim, nakon suradnje, druga bitna stvar je inovacija u našim znanstvenim metodama moramo biti inovativniji i EFSA doista mora biti mm, mora voditi znanstvena istraživanja, moramo pomaknuti e, znanstvene granice granice znanosti. E, htio bih spomenuti samo jednu inicijativu koju smo pokrenuli prije nekoliko godina koja je mislim relevantna i za parlament. E, riječ je o projektu kojim želimo doznati više o e, problemima s kojima se suočavaju pčele. Dakle, želimo dobiti holistički pregled e, problema s kojima se suočavaju pčele i u, osmislili smo projekt od četiri godine, u EFSA će uložiti milijun eura i tu ćemo surađivati sa komisijom, zemljama članicama, referentnim e, laboratorijama kako bismo imali jedan holistički pristup u procjeni e, okoliša i vidjeti što sve utječe na zdravlje pčela. Treće područje je otvorenost i to je i ovo što je predsjednik odbora spomenuo u svojim uvodnim napomenama. Riječ je o pretvaranju EFSE u e, organizaciju koja je otvorena za znanost. To ne znači samo da moramo biti transparentni u smislu da naši partneri i građani e, vide što radimo. Ne, idemo korak dalje. Otvorenost znači e, suradnja sa civilnim društvom, sudjelovanje znači da i civilno društvo i znanstvenici s kojima ne radimo direktno mogu doprinijeti sa informacijama i e, znanjem radu EFSA. To je također jedan višegodišnji napor Naravno, uz to idu i troškovi, zato što moramo promijeniti postupke, moramo promijeniti IT sustave i pokrenuli smo taj projekt koji se zove Otvorenost i radimo i analizu e, troškova i koristi da bismo vidjeli što je najvrijednije, koje su najvrijednije inicijative i koje su inicijative koje donose najviše vrijednosti i koje će najbolje pomoći ostvarivanju ciljeva, ovih novih ciljeva EFSE. ultimativni cilj je da procjene rizika EFSE mogu se reproducirati. To znači da drugi znanstvenici mogu reproducirati naše procjene rizika ako to žele. I, dame i gospodo, dopustite mi da sada zaključim. Očito je da EFSA igra jako važnu ulogu u cijelom sustavu sigurnosti hrane. Imamo vrlo ambiciozni program zaštite e, javnog zdravlja u sljedećih pet godina. Nastavit ćemo surađivati sa znanstvenicima, e, regulatornim tijelima na razini Europske unije i na globalnoj razini. E, savjetovat ćemo se sa čitavim nizom naših dionika i EFSA će biti u poziciji da daje znanstvene savjete na koje se možete osloniti i kojima se može vjerovati. Kao predstavnici europskih građana, vi e, kao Europski parlament i odbor ENVI imate ključnu ulogu za uspjeh EFSE i zahvalan sam vam na potpori koju nam pružate u ispunjavanju naše misije. Hvala vam puno na pozornosti i rado ću vam odgovoriti na pitanja. Hvala vam. I počet ću sa raspravom. Dat ću riječ našoj kontakt osobi za EFSU, to je gospođa Pilara Juso. Hvala vam. E, gospodine direktore EFSE, drago nam je da ste ovdje s nama. E, jako dobro znam rad EFSE, no e, svaki puta ipak ostanu neke sumnje. Iz vašeg govora me iznenadila jedna činjenica. Govorili ste o tome da proučavate vektore za prijenos bolesti. I ako nisam dobro shvatila, govorite o bolestima koje prenose e, bolesti između životinja i ljudi. Zar nije to e, posao za Agenciju za zarazne bolesti? Zato što ono što nas ovdje zanima je zapravo sigurnost hrane, a ne samo dobrobit životinja. Mislim da dobrobit životinja ne spada pod nadležnost EFSE, zato što EFSA ima jako puno posla što se tiče samo sigurnosti hrane. A što se tiče inovativnosti i transparentnosti, mislim da najvažnije osoblje u EFSI osim uprave agencije su naravno znanstvenici. Ovdje se ponekad stavlja pod upitnik neovisnost znanstvenika. I mene zanima na koji način vi vršite selekciju. Imate dakle 500 znanstvenika koji rade za EFSU, kako ih odabirate. Kako se objavljuje izvješće i tko ima zadnju riječ? o tom izvješću. A ja sam kao kontakt osoba za EFSU. E, često slušam i o pritužbama na EFSU i često e, slušam o tome kako se pritužbe uglavnom idu na neovisnost e, znanstvenika, a i na transparentnost. Neki imaju poteškoća u e, objavi izvještaja i slanju izvještaja osobama koje ocjenjuju njihove e, zahtjeve jer u znanstvenom e, svijetu isto moramo priznati da nije da uvijek znamo istinu to su teme koje su mene zanimale i još jednom Puno vam hvala na vašim objašnjenjima. I čestitam vam na radu e, koji čini EFSA jer priznajem doista je ogroman. Hvala. Javila nam se i kolegica Evi. Izvolite. Hvala. Ja bih ponovila neke stvari koje sam već ranije rekla kada smo govorili o razrješnici i proračunu. A sada, nakon što sam čula gospodina Urla i njegovu, um, njegov govor, želim vam postaviti pitanja koja će možda biti malo provokativna. i to je zapravo spomenula već i kolegica Ajuso. Kako se e, sastavljaju radne skupine, koja je neovisnost za znanstvenika koji tu sudjeluju, e, jesu li utemeljene e, kritike nevladinih udruga i je li istina da EFSA ne daje pristup svojim dokumentima jer u cilju najveće transparentnosti ne možemo se ne sjetiti slučajeva sukoba interesa koji su e, imali veze s nekim članovima radnih skupina. I nije moguće se stalno izvlačiti pod izliku da e, najbolji stručnjaci su oni koji su radili, surađivali sa prehrambenom industrijom. EFSA može raspolagati znanstvenicima koji rade u javnim e, službama i upravo kako bi izbjegla suradnju sa znanstvenicima koji su radili e, za industriju. Te povjerenje, povjerenje građana u EFSU, da bi se to ostvarilo mora se raditi na transparentnosti jer će jedino na taj način građani i organizirane skupine imati e, pristup dokumentima na kojima se temelje mišljenja različitih odbora. Stoga valja provesti e, raspravu sa ostalim dionicima, a mislim da to sada nedostaje. I vi ste nam sada govorili o e, otvorenosti i stoga pozivam agenciju da što bolje pojasni koja je strategija za izbjegavanje sukoba interesa a nadam se da ćete pratiti i jednu od preporuka rezolucije Europskog parlamenta iz prošlog travnja i da ćete zapravo, jedan od načina da se to postigne je i da osigurate da imate podršku eh, internog eh, osoblja koje je kod vas zaposleno. Hvala. A sada gospođa Kirling. Thank you very much. Hvala predsjedavajući. Zapravo, na dosta pitanja se radi sada unutar ovog odbora, a što je vezano uz pitanje EFSE. Nekada je to više, nekada manje povezano sa EFSOM. U svakom slučaju želim postaviti nekoliko pitanja. Prvo pitanje je posebno značajno za mene i postavila sam ga već više puta, a to se tiče zahtjeva za zdravlje, odnosno uredbe za zdravlje. Tu smo imali dosta rasprava vezano uz E, takozvane konsultacije e, pred procjenu i naročito vezano uz bojazni potrošača kada proizvodi koje su koristili više godina, tu imamo mnogo primjera, e, i koji su morali proći kroz veoma duge postupke a koji im nisu jamčili odgovarajući rezultat. I jednostavno možda nismo mogli shvatiti koji su zahtjevi bili jer se radilo o o dodacima prehrani a vi ste zapravo nam sada kroz ovo što ste rekli, rekli da je to i bilo tako, zapravo da ste mogli učiniti više od onog što je uraženo i vi ste rekli da je moguće da ćete možda razmisliti da se uputite možda ne direktno podnositelju zahtjeva to bi bilo previše direktno, ali da ćete u svakom slučaju možda osnovati skupine koji će e, davati savjete za e, prethodne zahtjeve. Budući da se radi o kampanji koja je u tijeku, ja znam kakva je situacija u Velikoj Britaniji, ali znam da se o tome govori i u drugim državama e, Europske unije i ja bih htjela dobiti odgovore vezano uz odluku gospodina Junkera koji je rekao da je e, njegova odluka bila ta da ne želi ponovno e, imenovati nekoga. Mislim da se on zapravo tu samo igra riječima. Da li po vašem sudu je to značajno mjesto, korisno mjesto? Mislite li da zaista moramo imati jednog takvog sugovornika u komisiji ili ne? Kada već govorimo o transparentnosti, spominjali smo i neovisnost. A, stalno zapravo govorimo o takvim pojmovima u ovom odboru. Evo govorili smo malo čas i o proračunu. Pa želim iskoristiti ovu priliku da vas e, upitam jeste li imali priliku pregledati dokument koji je objavljen jučer a radi se o borbi protiv korupcije u e, znanstvenom sektoru. Zapravo se radi o zabrani neonikotida i počinje se od, dakle počeli smo od načela da bi ih se trebalo zabraniti i to pokazuje da stvari mogu ići u oba smjera. Da se ne radi samo o količini znanstvenih mišljenja, već isto tako i o kakvoći. Što se tiče neonikoida o kojima ste i vi govorili, mi smo došli tek do prve faze njihove zabrane prema informacijama s kojima raspolažemo vidimo da mm, njihov udio da zapravo se samim tim e, smanjuje e, prinos e, a ukoliko drugi pesticidi nisu na raspolaganju, onda se koriste ovi pesticidi koje želimo zabraniti. Na koji način možemo zaista procijeniti koji će biti utjecaj e, njihovog korištenja i na okoliš i na proračun. Dakle, kada zabranjujemo jednu vrstu pesticida u odnosu, a da se samim tim onda previše koriste neki drugi pesticidi. Neki su ljudi rekli da nema veze između ova dva e, pitanja, ali ja mislim da ima. Što vi mislite o tome? Hvala, gospodin Pjega. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala direktore u vašem izvješću. Ste naveli zaista velik broj interesantnih e, detalja. Nešto su kolege već i bili pomenuli inovacija, inovacija e, istraživanje i razvoj. Nešto mi je ipak nedostalo, a to je preventivno djelovanje. Sam sam liječnik po struci i znam da je prevencija zapravo ključ svega. Imamo čitav niz primjera zbog čega to navodam. Navodim zbog toga što svakako je Europski parlament ima čitav niz zadaća, a to je direktiva vezano uz novu hranu. Moramo vidjeti da li se e, proizvodi iz kloniranih životinja mogu proizvesti i preraditi i pretvoriti u ovu novu vrstu hrane, a isto tako i naravno genetske preinačene organizmi kao tematika. Naravno, prevencija je vrlo važna. Ne bih se možda bio ni javio da nisam prije nekog kratkog vremena pročitao članak znanstvenom časopisu Univerziteta u Kamu, gdje je bilo riječi o domaćim životinjama koje su hranjene genetski modificiranom krmivom. E, to je studija koja je provedena u trajanju od dvije godine. Vrlo su iznenađujući sami rezultati ove studije. Najvažniji rezultat ove studije je činjenica da da transgenetski, odnosno transgenetici ubijaju e, genetski modificirane elemente i organizme. To je oni koji su sudjelovali u eksperimentu tijekom ove dvije godine i oboljeli su od izuzetno teških bolesti. Najveći broj e, kozmetičkih proizvoda E, testiraju se na životinjama. A što se događa? U članku nisam dobio odgovor na sva pitanja koja su mi bila postavljena. Naravno da postoji postoji čitav niz afera sa, nažalost, fatalnim ishodima, a kada god se dogodi, E, nešto takvoga nastupa panika. Isto bi moglo vrijediti za genetski modificiranim organizmima ili genetski modificiranom sojom koji se nalazi u velikom broju prehrambenih proizvod koji imamo na tržištu. Zbog toga mislim da vaša agencija stoji pred jako velikim izazovom. Nije riječ samo o tome da se gasi vatra, već zaista riječ o tome da se pobrinemo o tome da uopće ne dođe do vatre. Nova hrana uz uzimanje u obzir nanotehnologija ili genetski modificiranim organizmima, to su zaista najveći izazovi koji se nalaze pred vašom agencijom. Da li ste opremljeni za ovako velik izazov? Thank you and now Mr. Hvala, sada gospodin Balco. Gospodine predsjedniče, hvala vam lijepa. Kada sam pomislio da evo se i javljaju oni za riječ u FC koji već godinama surađuju, da možda sada ipak ću imati mogućnosti sada započeti još jednu tematsku cjelinu. Koja je sada situacija u FC? Sami ste kazali, gospodine direktore, da imate zadaću i zadatak jamčiti sigurnost hrane za sve građane u Europi, a to se tiče pak svih prehrambenih proizvoda. Tiče se isto tako i e, proizvoda koji su biljnog podrijetla. Što znači da je EFSA ima ulogu koja je nezamjenjiva. Imamo znanstvenu bazu, imamo otvorenu znanstvenu organizaciju. Isto tako je i ovo, ova institucija i ova agencija jedna služba. E, vaše odluke su od izuzetno velike na Genetski modificirane e, biljke znamo da postoje i zabrane u državama članicama. Vi najbolje znate da u vijeću je donesena odluka povezano s time bilo je riječi dakle, o genetski modificiranom kukuruzu, 19 država je bilo protiv, a 5 je bilo za zabranu. I dalje se raspravlja o ovoj temi, raspravlja se o zakonodavnom aktu, a bit će vrlo vjerojatno tako da na temelju jedne znanstvene ekspertize koju je učinila EFSA, u konačnici budete u zapravo jednoj vrlo teškoj situaciji. A vi biste trebali služiti i biti u službi europskih građana. Većina država članica nije za, a ipak i usprkos tome će se prihvatiti ovakav jedan pravni akt. Ako želim potpuno laički formulirati. Dakle, moguće je da se dogodi da EFSA e, zastupa, odnosno podupre interese svjetske zdravstvene organizacije, a na teret evropskih građana. To je vrlo ekstremno rečeno. Međutim, tu bi moglo zaista doći do konfliktnih situacija što se događalo i u ranijim vremenima u Ustavu Mađarske zapisano je da svatko ima pravo na e, tjelesno i duševno zdravlje. Genetski modificirani organizmi i genetski modificirani sastojci u poljoprivredi ne bi se smjeli moći primjenjivati u poljoprivredi. Vi imate s tim u vezi već neka mišljenja koje ste izdali, međutim situacija kao takva može biti vrlo kritična. Može se dogoditi primjerice da jedna država mora dopustiti e, neke prehrambene artikle usprkos tome što je u Ustavu e, na neki način to onemogućeno ili će se pak e, na neki način povrijediti pravo o trgovini u Europskoj uniji. Vi kao E, eminentni stručnjak biste mogli doći u konfliktnu situaciju. Hvala, ne znam da li još netko želi uzeti e, riječ, ako ne, onda ćemo predati riječ e, generalnom direktoru EFSE koji će dati odgovore na postavljena pitanja. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelje i hvala svima na pitanjima. Zapravo, dosta ih je postavljeno. Ja ću pokušati kratko odgovoriti na njih, ali zaista postoje neka pitanja temeljne prirode kojih smo se dotakli, pa se nadam da ćemo imati vremena razgovarati o njima. Ja ću odgovarati onim redom kojim su pitanja postavljena. Postavljeno je pitanje vezano uz prenosive bolesti, da li su one u nadležnosti EFSE ili bi trebale biti više u nadležnosti u e, Centra za prevenciju i nadzor e, bolesti. Ja sam zapravo ovdje govorio o bolestima životinja u na prvom mjestu i e, o dakle, bolestima životinja i vektorima koji prenose ove bolesti. U tom slučaju zaista smatram da je EFSA zadužena za davanje znanstvenih mišljenja, ali po jednom znanstvenom konceptu o kojem smo se dogovorili zajedno sa kolegama iz ECDC-a sa kojima imamo jako dobru suradnju o E, imamo takozvani vektor net koji nam služi za praćenje vektora kojima se prenose bolesti ne samo na životinje već isto tako i na ljude. Dakle zajedno radimo na tom zajedničkom konceptu kako bismo radili u korist e, javnog zdravlja kako za životinje tako i za ljude. Zatim je postavljeno jedno veoma bitno pitanje vezano uz transparentnost i neovisnost i način na koji sustav funkcionira. Također e, to se tiče i drugih pitanja koje su postavila drugi zastupnici ovog parlamenta. Prije nego što odgovorim na ovo specifično pitanje, želim reći da postoje zaštitne mjere za e, valjanost znanstvenog savjeta EFSE koji se temelji na tri osnovna stupa. Prvi stup je taj da mi veoma dobro pratimo sve one informacije koje obrađujemo, dakle informacije, metodologiju i e, naše stručnjake veoma dobro odabiremo kada radimo procjenu rizika i veoma smo oprezni kako bi bili sigurni da imamo učinkovitu i dovoljnu metodologiju za izradu procjene rizika i veoma oprezno biramo ljude koji će raditi u našim radnim skupinama i u našim panelima. Dakle, to je prvi stup koji, kojeg možemo nazvati resursi koji se koriste u procesu analize rizika. Drugi stup je za mene eh, veoma često zapravo stup na koji se javnost ne obazire, a to je donošenje odluka. imamo 21 član 21 člana u znanstvenim eh, panelima, možemo ih eh, nazvati manji odbor, na primjer, i radi se o E, važnim stručnjacima iz cijele Europe i oni su zaduženi za donošenje odluka e, vezano uz znanstvene preporuke. I iako, na primjer, e, neki od stručnjaka bi možda mogli imati neke druge ciljeve osim donošenja znanstvenih odluka, oni ipak zajamčeno svi rade samo u korist E, znanstva i u korist EFSE i izdavanja tog e, znanstvenog mišljenja. Treći stup kojim jamčimo valjanost e, naših mišljenja je otvorenost i transparentnost. Mislim da se sva pitanja koja se postavljaju EFSI kao i odgovore, znanstvena mišljenja i sav materijal mogu pronaći na internetskoj stranici EFSA. E. Dakle, EFSA je jedna od najtransparentnijih organizacija koje možete pronaći u Europi. Sve informacije koje imamo pravo objaviti jer postoje određene informacije koje su povjerljive, dakle koje ne možemo objaviti na internetu, postoje osobni podaci koji su zaštićeni, ali sve one informacije koje nisu zaštićene ili povjerljive su objavljene na internetskoj stranici EFSE. A vratimo se sada na pitanje gospođe Jusor. Na koji način mi odabiremo stručnjake? EFSA ima 10 znanstvenih panela, svaki e, broj 21 stručnjaka i svake godine objavljujemo otvoreni natječaj na koji se mogu prijaviti svi znanstvenici iz Europe. Mi smo sada u postupku privođenja kraju jednog od tih javnih poziva gdje imamo više od stotinu ljudi koji su se prijavili i onda mi procjenjujemo stručnost tih ljudi koji moraju naravno preći određene gornje granice kako bi ih se moglo odabrati i imenovati u ove panele. Nakon toga pogledamo koji kandidati ispunjavaju te kriterije i onda pogledamo koji stručna, za koji područje su stručni ti ljudi i ovisno o onome što nama treba ih odabiremo i isto tako se e, osiguramo da neće doći do sukoba interesa. Nakon toga predložimo listu kandidata u upravnom odboru EFSE a krajnja odluka o izboru ovih stručnjaka e, pripada znanstvenom odboru koji je unutar upravnog odbora EFSE. Također imamo zaštitne mjere jer ne samo da interno procjenjujemo ove stručnjake, već isto tako imamo i eksternu procjenu EFSE koji također jamče e, pravilan postupak E, javnog e, natječaja i nadzire nas e, i Europska komisija i vijeće kako bi bili svi sigurni da se sve odvijalo po propisima. To je način na koji mi odabiremo naše stručnjake koji rade u našim znanstvenim panelima. Što se tiče radnih skupina, imamo i odnosno sličan e, postupak koji jamči istu razinu nezavisnosti stručnjaka, no međutim to je nešto fleksibilniji pristup jer radimo sa otprilike 1500 stručnjaka u cijeloj Europi koji sačinjavaju naše radne skupine. Na koji način možemo zajamčiti nepostojanje sukoba interesa? Jesu li ovi stručnjaci zaista dovoljno neovisni? To je nešto što sam mogao osjetiti u skoro svim postavljenim pitanjima. Mi imamo politiku i provedbena pravila prema kojima se vodimo kako bismo izbjegli sukob interesa. Radi se o politici koju je usvojio naš odbor 2011. godine, a koja će se ažurirati i revidirati sljedeće godine. Mi smo počeli reviziju E, već na njoj i uključit ćemo također i prijedloge koje dobijemo od civilnog društva, od parlamenta, zainteresiranih strana, nevladinih organizacija kako bismo dalje razradili našu politiku vezanu uz neovisnost naših stručnjaka. U praksi kandidati koji žele raditi sa EFSOM jednostavno moraju popuniti e, upitnik u kojeg moraju upisati sve njihove interese se i imovinu koju imaju u koju su stekli u protekli pet godina i onda mi vidimo da li su interese stručnjaka u skladu sa ciljevima radne skupine i da li taj stručnjak zaista odgovara namjerama te radne skupine. Ukoliko vas zapošljava neka industrija ili ako ste e, e, savjetnik za neku neku od industrija ne možete raditi kao stručnjak u EFSI. 2012. godine, to su posljednje brojke koje imamo, su sljedeće da 40% stručnjaka dolaze iz vladinih organizacija, dakle iz nacionalnih tijela za ocjenjivanje rizika, 15% sa sve učilišta i otprilike 5% su e, stručnjaci u mirovini koji su prije radili ili u vladi ili u javnim e, istraživačkim centrima. Dakle, radi se o e, ljudima koji su neovisni, oni koji rade za industrije jednostavno ne mogu raditi u okviru EFSE, to je jedna od zaštitnih mjera EFSE, ali mi idemo čak i još i dalje, jer čak ako je neki stručnjak zaposlen na sveučilištu, a istražuje E, područje industrije, onda mi moramo vidjeti do koje mjere je blizak sa industrijama i vidjeti da li može postojati tu neki sukob interesa, da li će možda biti nepristrasan e, ili bi možda mogao nas pogrešno usmjeriti pri donošenju određenih znanstvenih mišljenja. Dakle, s moje strane mislim da e, zaista imamo veoma dobar zreo E, sustav. Naravno, taj sustav i košta, treba ga se i održavati i upravljati njime, ali mislim da to sve vredi kako bi e, mišljenje EFSE bile zaista e, objektivna, nepristrasna u svrhu znanstva i kako bi bili korisni za ljude koji procjenjuju rizik. Jer mi zapravo dajemo znanstvene savjete procjeniteljima rizika. Utjecaj naših mišljenja utjecaj naših mišljenja e, je utjecaj na europskoj razini. Dakle, mi zaista sudjelujemo u postupku donošenja političkih odluka na taj način što dajemo znanstvene savjete. Mislim da sam ovime odgovorio i na pitanje o neovisnosti, pristupu dokumentima, ljudima koji rade u industriji. Kao što sam rekao, svi dokumenti su na raspolaganju na internetskim stranicama, a isto tako kao i svaki drugi građanin imate pravo tražiti pristup e, dokumentima. EFSA vam može staviti na raspolaganju dodatne dokumente, osim one dokumente za koje postoje razlozi e, da ih se ne stavljaju u javnost, na primjer, povjerljivi dokumenti ili osobni dokumenti koji su zaštićeni i tako dalje. Mi smo do sad sigurno objavili već e, otprilike 75 tisuća dokumenata upravo e, radi ovog prava na pristup javnim dokumentima. Što se tiče konzultacija pred procjenu, Europski parlament je radio na uredbi koja je zatražila od se najviše moguće standarde pri procjeni da li su zdravstvene pritužbe osnovane ili ne. Dakle, tu moraju postojati najviši mogući standardi koji postoje unutar EFSA i ja, bi se, ja se slažem s tim, ali istovremeno mislim da moramo poboljšati e, proces komunikacije sa podnositeljem zahtjeva kako bi znao na koji način ispravno proći kroz cijeli taj postupak. Mi imamo osam e, dokumenata koji objašnjavaju podnositeljima zahtjeva rad na studijima, ali tu također se može poboljšati malo naš rad. Mi smo imali nedavno sastanak sa raznoraznim federacijama koji su govorile o problemu podnošenje zahtjeva u EFSI i mi zapravo nećemo ići tako daleko da organiziramo e, sastanke u dvoje sa podnositeljima, između podnositelja zahtjeva i našim stručnjacima. To jednostavno ne možemo si priuštiti, to nećemo sigurno raditi, ali možemo organizirati sastanke e, sa skupinama podnositelja zahtjeva ili organizirati e, internetske sastanke E, organizirali smo ih šest ili do osam prošle godine, no međutim to su bili veliki sastanci i e, ljudi su nas e, pitali možemo li organizirati nešto manje sastanke. To nam je sada u planu i s tim ćemo početi već 2015. godine. Što se tiče pitanja vezano uz glavne znanstvene savjetnike, EFSA ima taj pristup da smatra da znanstvo jednostavno mora raditi u korist E, politike, a političari moraju surađivati sa znanstvenicima. Glavni znanstveni savjetnici imaju veoma pozitivnu ulogu jer unose taj dio znanstvenosti u politiku. Da li je to sa EFSINE strane gledišta potrebno? Mislim da nije nam, nama to, da to odlučimo, to je političko pitanje, ali komisija je kroz ovu agenciju htjela unijeti znanstveno E, znanje i staviti ga na raspolaganje svojim stručnjacima, kroz agenciju, kroz zajednički istražni centar. E, sada postoje zaista ogromni kapaciteti koje može koristiti e, komisija uključujući dakle znanstvena mišljenja i uključujući glavne znanstvene savjetnike. A vezano uz pitanje objavljivanja ove publikacije o kojoj ste vi govorili, ja nisam upoznat s njom. Vi ste rekli da je ona objavljena jučer i rekli ste da stvari mogu ići u oba smjera ukoliko e, znanstvenike možemo, na znanstvenike možemo utjecati, to može ići u suprotnom smjeru i slažem se s vama, ali e, na EFSU nitko ne utječe, u EFSI se zaista proizvode samo znanstvena mišljenja koja se temelje na znanstvenim e, istraživanjima. E, što se tiče neonikotinoida, kada EFSA procjenjuje aktivnu substancu, aktivnu tvar u pesticidima, to radimo prilikom procjene na, procjene utjecaja na okoliš svaki put e, to mora biti odobreno e, od strane države članice i tek nakon našeg odobrenja se to stavlja na tržište jer smo mi rekli da je to sigurno za okoliš i za tržište. Dakle, e, ako se pesticidi koriste na dobar način, to znači da su oni već testirani i da ne, ne predstavljaju neprihvatljiv rizik za okoliš. Što se tiče prevencije, pitanje koje ste postavili sa zdravstvenog stanovišta, u potpunosti vas razumijem. Jasno je da moramo ulagati u prevenciju, ali uz eh, upravljanje rizikom i eh, procjenu rizika imamo jedan drugi eh, način sagledanja stvari. Zapravo, razina rizika koju prihvata društvo je pitanje političke odluke, a ne odluke ESE. Ukoliko se primjeni, e, primjenjuje načelo predostrožnosti, o tome odlučuje političari, a ne EFSA. Mi možemo dati samo znanstvene podatke, znanstvenu procjenu političarima koji e, će onda na temelju toga moći kvantitativno procijeniti rizik i shvatiti što taj rizik predstavlja. A da li je taj rizik prihvatljiv za društvo ili ne, to je na političarima da odluče. EFSA se apsolutno ne miješa u to i u Europi postoji dobra procjena toga da se procjena e, rizika i e, upravljanje rizikom u potpunosti razdvaja. Također ste govorili o jednoj studiji iz Francuske nisam siguran da li e, ste mislili na znanstveno istraživanje koje je objavljeno prije dvije e, godine, 2012. godine, dosta se raspravljalo o toj studiji kojeg je objavio profesor Seralini. EFSA je također sudjelovala u tome. Mi smo dali E, našu procjenu i mišljenje o ovom znanstvenom dokumentu i e, druge znanstvene organizacije su također komentirale ovu publikaciju i moram reći na kraju da je da su e, novine koje su objavile tu publikaciju je i povukle a EFSA je to primila k znanju. Kao što sam rekla, EFSA je procijenila tu publikaciju i u potpunosti smo se složili sa drugim europskim agencijama za e, procjenu rizika. Sada prelazim na posljednje pitanje vezano uz e, sigurnost e, prehrambenog lanca. Da li zdravstvo, da li da li su ovdje uloge dobro razdvojene Što se tiče EFSE i GMO-a, EFSA radi procjenu utjecaja GMO na zdravstvo i na okoliš kao i na zdravlje životinja. To je ono što ćete pronaći u našim znanstvenim mišljenjima. Da li je to prihvatljivo za države članice ili ne, to je na državama članicama da odluče. To je opet politička odluka, o tome odlučuju države članice i Europska unija, hoće li odobriti određene proizvode i prihvatiti taj rizik kojeg smo mi procijenili ili će zabraniti e, proizvode i primijeniti e, načelo predostrožnosti uzimajući u obzir također e, gospodarske posljedice ili etičke posljedice, tu mogu biti raznorazne posljedice ili razlozi, ali sa znanstvene strane gledišta mi ne, ne miješamo se u tu odluku. E, također što se tiče kloniranja, EFSA je dala mišljenje o kloniranju po pitanju sigurnosti hrane i dobrobiti životinja. Mi smo izdali naše e, znanstveno mišljenje, ali nećemo se miješati u etičko pitanje da li se kloniranje treba prihvatiti ili ne. Sa nanotehnologijom je stvar ista. Mi smo e, objavili naše mišljenje, dali smo smjernice o tome na koji način se procjenjuje E, procenjuju nanotehnologije, ali ne možemo reći da li se to može prihvatiti od strane društva ili ne. Hvala. E, Hvala vama na vašem detaljnom odgovoru i mislim da ovime možemo zaključiti današnji sastanak. Moram samo podsjetiti kolege da je večeras jedan e, događaj večeras organizira jedan događaj u ovoj prostoriji, pa stoga molim kolege da ne ostavljaju dokumente. Hvala vam svima i vidimo se sutra ujutro.